Dobar dan svima i dobrodošli na sastanak našeg odbora. Imamo dosta veliki broj točaka na dnevnom redu i kao što vidite u sljedećih dan i pol razmatrat ćemo određeni broj važnih pitanja. Kasnije će nam se pridružiti povjerenik Mimica koji će govoriti o sastanku na vrhu UN-a o ciljevima održivog razvoja. Imamo također i važnu raspravu o konferenciji o humanitarnoj pomoći i pripremama za istu. I to će predstaviti gospodin Guerrero Salom i u sljedeća dva dana imat ćemo također važnu raspravu o potpori Europske unije u krizi izbjeglice i također e, u pitanju migracije preko granica. Dakle, danas ću biti vrlo stroga s vremenskim ograničenjima, zato jer trebamo završiti točno do 18.30. Dakle, započela bih odmah s prvom točkom dnevnog reda, usvajanjem dnevnog reda. Imamo samo jednu izmjenu, a to je točka 22 Novi glavni ravnatelj DJ Eko će nam sutra govoriti o našim e, humanitarnim e, pohvatima u rješavanju izbjegličke krize. Gospođa Monik Parija e, će doći umjesto gospodina De Bruera. I mislim da je to dobra prilika raspraviti sa glavnom upravom o tim pitanjima. Evo to je manja izmjena koju predlažem da odmah usvojimo. Usvojeno hvala. Zatim e, druga točka dnevnog reda, priopćenja predsjednice. Dakle, idući ponedjeljak 28.9. od 15 e, do 17 sati imat ćemo zajednički sastanak s odborima AFET i DROA za e, predstavljanje kandidata za nagradu Saharov. To će se održati u prostori 2 u 14 sati u ponedjeljak poslije podne 28. rujna. Evo, pišite si to odmah u rokovnike kako bismo dobro započeli proces odabira kandidata za nagradu Saharov. Točka treća, osvajanje zapisnika. Imate e, zapisnik sa sjednice održane 1. lipnja. Ako imate bilo kakve prigovore, javite to tajništvu do kraja sastanka. A ako ne bude nikakvih prigovora, onda će se smatrati zapisnik usvojenim. Sljedeća je četvrta točka na dnevnom redu, a to su priopćenja komisije. Ne znam tko je ovdje. Aha, tu ste. E, hvala, gospođo predsjednice. Nemamo nikakvih priopćenja. U redu, hvala vam lijepa. Povjerenik će doći kasnije, tako da ako bude bilo kakvih priopćenja, onda će ih on iznijeti. Točka peta. Idemo brzo. Imamo dva pitanja upućena komisiji koja imate u materijalima. Prvo je pitanje gospodina Štira o ilegalnoj trgovini životinjama i ulozi razvojne suradnje u tom procesu. Dakle, daćemo prvo riječ komisiji, a onda gospodine Štir, moći ćete, ćete se osvrnuti na njihove riječi. Zatim, gospodin Kambo Lopez je tu iz komisije, evo, vi ćete na sami reći iz koje ste glavne uprave, ako ste iz glavne uprave DEVKO. Da. U redu, hvala, gospođo predsjednice. Ja sam Hans Just, ja sam iz glavne uprave za okoliš, a to je uprava koja je nadležna za ova pitanja. Evo, kao odgovor na pitanje mogu reći sljedeće. Od usvajanja u siječnju 2014. rezolucije parlamenta komisija je poduzela niz mjera za jačanje e, naše borbe protiv gale trgovine zabranjenim vrstama. Dakle, navest ću neke primjere toga. Komisija sa zemljama članicama je podizala svijest na globalnoj razini o tom problemu. Primjerice, u lipnju 2014. godine e, prilikom e, prve skupštine UN-a o okolišu Nairobiju Europska unija je u suradnji sa Afričkom skupinom iznijela rezoluciju o toj temi Komisija sa zemljama članicama i europskom delegacijom u New Yorku je snažno izražala podršku usvajanju u lipnju 2015. godine prve rezolucije e, Skupštine UN-a o trgovanju divljim vrstama. Zatim, u srpnju 2014. godine komisija i zemlje članice igrale su važnu ulogu pri stalnom odboru, a to je provedbeno tijelo konvencije CITES u Ženevi. Dakle, uspješno je progurala usvajanje strogih mjera koje su namijenjene zemljama gdje se odigrava takva trgovina proizvodima poput e, rogova nosoroga ili e, bjelokosti. I kao posljedica toga poduzele su sve stroge mjere kako bi se to suzbilo. Zatim u ožujku 2013. godine e, smo ukazali na nedostatak provedbenih mjera u Nigeriji po tom pitanju i također nakon dugotrajnog procesa Europska unija se konačno priključila konvenciji CITES kao puna ugovorna stranka 8. srpnja 2013. godine. I komisija je vrlo zadovoljna činjenicom što je parlament podržao taj korak. To će omogućiti Europskoj uniji da se još snažnije oglasi protiv takve trgovanje divljim vrstama. Zatim u veljači 2015. godine E, komisija je promijenila pravila kada je riječ o uvozu e, lovačkih trofeja u Europsku uniju i također je ojačala kontrolu nad takvim uvozom i također provjerava da to dolazi iz legalnih i održavih e, izvora, naročito kada je riječ o zabrani uvoza takvih trofeja od slodova iz Tanzanije i Mozambika, to su, te su mjere na snazi od srpnja. I četvrto, borba Europske unije protiv eh, trgovanja divljim vrstama. Kada je riječ o takozvanoj operaciji Cobra 3, ta se operacija odigrala na proljeće i to je bila najveća zajednička operacija policijskih snaga eh, na međunarodnoj razini protiv ilegalnog eh, trgovanja životinja i pod koordinacijom Europola i Agencija Afrike i Amerike E, komisija je sudjelovala u takvoj akciji i to je dovelo do zapljene velike količine takvih proizvoda i do niza uhićenja diljem svijeta. Svi ti primjeri pokazuju kako e, se komisija zalaže protiv e, ilegalnog trgovanja divljim vrstama i također to se uklapa u čitav niz drugih sektora, razvojnu suradnju, vanjske poslove, trgovinu i također pravosuđe i unutarnje poslove. Osim toga, kada se govori o tome što bi trebalo bolje učiniti, komisija je pokrenula javnu raspravu u veljači 2014. godine, organizirala konferenciju dionika u travnju 2014. godine. Na temelju te rasprave službe komisije sada istražuju mogućnost za daljnim mjerama protiv ilegalnog trgovanja divljim vrstama i također eh, poduzima pripremne mjere za razradu Europskog akcijskog plana protiv trgovanja. Također je objavljena inicijativa o tom pravcu i očekujemo povratnu informaciju od svih zainteresiranih strana u Europskom parlamentu. Kada je riječ o drugom dijelu pitanja, Europska unija u posljednjih 30 godina je najveći donator kada je riječ o očuvanju divljih vrsta u Africi, no razmjeri prijetnje su se promijenili. Kako bismo shvatili i suočili se bolje sa novom situacijom, komisija je razradila detaljne i sveobuhvatne tehničke studije pod naslovom Larger than Elephants, dakle doprinosi za novi strateški pristup očuvanju e, divljih vrsta u Africi i to obuhvaća doprinose od 120 e, autora iz afričkih država, europskih institucija, civilnog društva dalje. Studija će se predstaviti u listopadu 2015. godine, uključuje analizu situacije i također moguće smjernice za daljnje aktivnosti i pokazuje da se smanjenje trgovanja divljim vrstama treba temeljiti na sveobuhvatnim aktivnostima, dakle suzbijanju ilegalnog ubijanja i također potražnje za takvim proizvodima, također na razvoju održivog gospodarstva koje se temelji na prirodnim resursima, a to bi trebalo ići u korist najsiromašnijih dijelova društva. E, dakle, biti izvor sukoba što može utjecati nepovoljno na stabilnost. Također, komisija namjerava ove godine pokrenuti sličnu studiju u Latinskoj Americi, 10 zemalja, i ta se analiza treba dovršiti do kraja 2016. godine. I tu će studiju dopuniti strateška studija o afričkim priobalnim i pomorskim područjima i to će donijeti znanstvena saznanja kako bi se usmjerilo naše djelovanje u sljedećih deset godina na tom području. I na kraju, kada je riječ o programsku razdoblju 2014-2020 za Europski fond za razvoj i kada je riječ e, o e, globalnim e, izazovima, otprilike 600 milijuna eura je izdvojeno za mjere kojima se nastoji zaštititi zaštićena područja i zabraniti, odnosno spriječiti legalno trgovanje. Također, CITES tajništvo e, će e, i također un ured za e, droge i kriminalitet će financirati te aktivnosti u iznosu od 35 milijuna eura. Hvala. Hvala lijepo. Imamo tu i drugog predstavnika komisije. Želite li što dodati? Ne. To je za drugo pitanje. Gospodine Štir, imate li kakvih dopunskih pitanja ili komentara? Hvala gospođo predsjednice i hvala komisiji na ovim preciznim informacijama. Naveli ste neke mjere koje su poduzete i koje su provedene nakon pitanja koje je upućeno komisiji. No, mislim da je bilo važno čuti da se komisija bavi tim pitanjem na vrlo ozbiljan način. uz ilegalnu trgovinu oružjem e, ili drogom, e, trgovina životinjama je e, treće najveće tržište i to ima ogroman utjecaj i na naše napore u smislu razvoja. Dakle, želim zahvaliti komisiji na informacijama koje smo danas čuli. Hvala predstavniku glavne uprave za okoliša. Sljedeće pitanje je pitanje gospodina Gerera Saloma o suzbijanju nedohranjenosti, neuhranjenosti. Tu je gospodin Kampoliotis, ako smo dobro shvatili iz Europske komisije, koji će dati odgovor komisije, onda ćemo dati riječ gospodinu Gerero Salomu. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala na ovoj prilici da odgovorim na ovo temeljno pitanje. Komisija je preuzela dvije velike obveze u tom smislu. Dakle, prva je politička obveza da se izdvoji, e, da se e, smanjene ishranjenost su najmanje 7 milijuna djece i to je u skladu sa našom deklaracijom iz 2012. i nakon toga Također smo izvojili značajna financijska sredstva u visini od 3,5 milijarde eura za razdoblje od 2014. do 2020. godine u svrhu postičanja tog cilja. Kada je riječ o tim e, političkim i financijskim obvezama, mi smo također razradili jedan čvrsti politički okvir čiji je glavni element upravo usredotočavanje na suzbijanje neishranjenosti i to je također usvojeno i u zaključitima vijeća iste godine. I u skladu sa zaključcima vijeća razradili smo akcijski plan koji opisuje namjeru kako želimo postići te ciljeve i sa prioritetima i to je predstavljeno u srpnju 2014. godine. Mislimo da taj politički okvir donosi točno mjere i načine provedbe naših obveza u tom razdoblju. Kao posljedica tog e, procesa u prethodnom e, programskom razdoblju e, najmanje 40 naših delegacija je usvojilo te prioritete budući da su to zemlje gdje postoji problem u velikim razmjerima, što znači da su i vlade se javno obvezale da će iskorijeniti neuhranjenost. Naravno, te obveze su Hvala vrijedne ako ih se prati. I zbog toga komisija i čitav niz drugih donatora koji su preuzeli obveze u suzbijanju nehranjenosti nastoje upravo to učiniti. Dakle, naravno, za to su potrebna ulaganja i zbog toga smo u posljednjih nekoliko godina razradili metodologiju za praćenje resursa. I o čemu se to radi? Dakle, većina glavnih donatora treba osmisliti sustav koji će pratiti ulaganja u E, prehrambeni sustav, što je popraćeno također sa sustavom ŠIFARI, No, zapravo to je sada nepotpuno. Imamo zajednički sporazum o e, metodologiji i također konsenzus o tome i već smo izradili e, tri izvješća za 2010. 2012. i 2013. i to je sve objavljeno ili na našoj web stranici ili u izvješću o globalnoj prehrani koje je objavljeno ove godine. Namjeravamo nastaviti pratiti naša ulaganja i to ćemo učiniti najmanje do 2020. godine ili 2025. i izvješćavat ćemo javnost prema toj metodologiji o tome koliko ulažemo u prehranu i pozivamo i donatore da to također učine i to na usklađeni način kako bismo se mogli međusobno uspoređivati i na taj način ćemo pokazati odgovornost u preuzimanju ovih obveza. Zatim, e, tu je i učinak onoga što činimo, zato jer je, e, no, to je teško ocijeniti, zato jer je teško povezati naše akcije sa rezultatima. Dakle, za to smo pokrenuli inicijativu pod nazivom e, Nacionalne informacijske platforme za neuhranjenost, što stavlja mjerenje te pojave u srce E, nacionalnog sustava na nacionalnoj razini i sa određenim brojem zemalja koje su spremne primiti potporu Europskoj unije smo e, raspravili o provedbi tog sustava kako bismo pomogli nacionalnim vlastima da mjere promjene u prehrani u ulaganjima i da procjene rezultate. I taj se program upravo pokreće. Dobit ćemo također potporu drugih e, E, zaklada i organizacija kako bismo pratili što više zemalja kako zapravo počinjemo razrađivati izvješće za iduću godinu. Naravno, mjerenje rezultata će zahtijevati određeno vrijeme, ali to je jedna od najčvrših obveza koje smo preuzeli kako bismo pratili učinak onoga što činimo. Također, radimo u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u razradi alata za praćanje. Dakle, e, kada je riječ o razlicima u e, prehrani u različitim zemljama u skladu sa trendovima stanovništva kako bismo vidjeli kako se prehrana razvija u različitim zemljama i da vidimo koja je stopa smanjenja nehranjenosti i to je u skladu sa obvezama koje smo provozili u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, ovo to su naši napori u praćenju razvoja i mislim da je to dosta najznačajna inicijativa u ovom području, ali surađujemo i u izradi sufinanciramo također i svjetsko izvješće o, o e, prehrani. E, kada riječ e, o drugom dijelu pitanja, također želimo utjecati na te druge pokazatelje, no To ne znači da se nećemo baviti dojenjem, nemijemo i drugim elementima, no to će biti ili kao posljedica drugih e, politika Europske unije, recimo kao onih koje provodi ECHO, dakle naši kolege iz humanitarnog e, područja i unatoč tome dio naše obveze, naime najmanje 400 milijuna od 3,5 milijarde će se odnositi na intervencije kojima će se štititi zdravlje. Dakle, tu je riječ o liječenju posljedica neishranjenosti, dakle, niska težina pri e, rođenju i tako dalje. I tu također, naravno, svojim na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala, gospodin Guerrero ima riječ. Gracias por la respuesta por la... Prvenstveno zahvaljujem na odgovoru i na e, tome što ste tako široko razmotrili e, sve strane ovog pitanja. Što se tiče humanitarnog djelovanja ovog parlamenta, imao sam nedavno priliku sastati se s promicateljima kampanje e, nula gladi ili ništa gladi i predstavnicima FAO-a u Briselu. Predstavnik FAO-a prošli tjedan mi je rekao da e, danas je moguće, tehnički bi bilo moguće okončati glad u svijetu, međutim za to je potreban politički konsenzus i sposobnost nastojanja različitih e, institucija i osim toga primio sam k znanju da e, trebamo e, uložiti napor u koordinaciju i transparentnost da bismo postigli sporazum i procijenili na što treba koncentrirati naše djelovanje. Želim e, zaključiti s idejom da, za koju vjerujem da ju svi dijelimo, a to je da unatoč nastojanjima različitih institucija u ovom slučaju komisije je i dalje vrlo važno znati da nema sredstava, odnosno da su oskudna sredstva za e, odgovor na situacije gladi u pojedinim državama i e, pogotovo e, da treba djelovati na majke, prema majkama, prema djeci u najranijoj dobi i da su pojedine organizacije morale suspendirati svoje djelovanje radi krize a istovremeno e, imamo sve više e, humanitarnih organizacija koje traže od država članica da e, doprinesu različitim svjetskim programima za hranu. Zahvaljujem vam na informacijama i dalje ćemo razmatrati kako je moguće okončati glad u svijetu e, i e, hvala na pozornosti. Okay, thank you very much and thank you very much. Hvala. I također zahvaljujem komisiji na njihovim riječima. Sada možemo nastaviti sa šestom točkom dnevnog reda, a to je uloga Europske unije unatar UN-a kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike Europske unije. S obzirom e, na izbjegličku krizu moramo uskladiti naše napore e, u Turskoj sa kolegama na terenu, a također i sa UN-om. E, dakle, oni obavljaju vrlo težak posao i također to u vrlo teškim okolnostima ponekad. Imamo mišljenje našeg odbora o kojem ćemo glasovati sutra. Nacrt je izradila gospođa Zaborska, ali ona danas nije ovdje, dakle da onda će gospodin Štir uzeti riječ umjesto gospođe Zaborske. Izvolite. Hvala. Kao prvo želio bih e, prenijeti isprike gospođe Zaborske zbog toga što nije u mogućnosti prisustvovati sastanku našeg odbora. Naime, ima važan e, politički sastanak e, stranke u Slovačkoj. Ona će kasnije na večer stići u Brisel i pridružit će nam se sutra. Gospođa Zaborska me zamolila da u njezino ime iznesem nekoliko komentara e, kao su izrađivač nacrta našeg mišljenja. Uloženo je 24 amandmana u odboru na ovo mišljenje. I gospođa Zamorska smatra da je većina amandmana razumna, tako da će na glasačkom popisu predložiti da podržimo te amandmane. Gospođa Zaborska bi naročito htjela istaknuti doprinos e, gospodina Fronzulice i gospodina Kose. Također naglašava važnost toga da se usredotočimo na e, razvojnu dimenziju europskih odnosa ne zaboravljajući pri tome da je glavno izvješće o nadležnosti AFETA i da treba voditi računa o našim e, drugim aspektima sudjelovanja u UN-u i to na temeljiti način. Dakle, ona želi reći da mi u odboru DEVE ne moramo duplicirati to izvješće. Postoje jedno pitanje koje je usko vezano sa agendom za razvoj a to su amandmani koji se odnose na prijedlog da se poveća status odbora un za održivi razvoj i time što će se to pretvoriti u vijeće. Izvjestiteljica ovdje misli da se možemo posuziti istim službenim argumentom Europske unije iznesenim prilikom e, međuvladinih e, pregovora o razvojnim ciljevima i to je zapravo bilo prije tri godine nakon konferencije u Riju plus 20 e, i dogovoreno je da će se podnišiti odbor za e, održivi razvoj i da će se stvoriti politički forum na visokoj razini koji već djeluje od 2013. godine i sada nema potrebe da se ulazi u nove institucionalne pretvorbe, nego je bolje iskoristiti ovaj postojeći forum za koji znamo da igra doista ključnu ulogu u praćenju i provedbi ciljeva održivog razvoja. Gospođa Zaborska dakle neće podržati amandmane u tom smislu i traži da se ne podrže amandmani kojima se predlaže stvaranje novog vijeća za održivi razvoj. Osim toga i drugih manjih pitanja, većina amandmana ipak konstruktivno pridonosi mišljenju, tako da će ih izvjestiteljica podržati i ona opet želi zahvaliti kolegama na njihovom doprinosu. Hvala. Hvala. Više se ljudi javilo za riječ. Prvi je na redu gospodin Fronzulica. Hvala. Mi smo uložili neke amandmane Sutra ćemo glasovati na ovom mišljenju. Imam nekoliko općenitih komentara u vezi sa amandmanima koje sam uložio u suradnji s kolegama. Dame i gospodo, danas smo pozvani suočiti se sa neviđenim e, događajima koje će izmijeniti lice Europe. Imamo neviđen broj humanitarnih kriza. Izbjeglička kriza je doista težak ispit za koheziju Europske unije. Kako bismo se uspješno i učinkovito nosili sa ovim transnacionalnim pitanjima, trebamo ojačati suradnju sa institucijama Ujedinjenih naroda i e, pobrinuti se pri tome da se promiču naše vrijednosti, da se dijele naše ambicije i također da se poštuju naše obveze. Trebamo se zalagati za uspostavljanje dijaloga na visokoj razini o provedbi ciljeva održivog razvoja, a kako bismo ih postigli, potrebna je daljna suradnja na području obrazovanja, zdravstva, djelovanja protiv klimatskih promjena, prehrane, vode, e, sanitacije, higijene, društvene uključenosti, humanitarne pomoći, imigracija, ljudskih prava, nediskriminacije na bilo kojim osnovama, e, zatim upravljanja i e, izgradnje demokracije. Na kraju želim istaknuti da glavni prioritet treba biti promicanje prava djece i žena. Zaštita djece i žena je ključna za e, postizanje ujednačenog razvoja za sve. Kada budemo ojačali uskladili ta pitanja u uzajamnoj suradnji između Europske unije i Ujedinjenih naroda, onda će ta naša suradnja imati važnu ulogu kao i uvijek. Hvala, gospođa Becera ima riječ. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Zahvaljujemo na radu koji, e, i trudu e, gospođe Saborske i žao mi je što nismo imali ni jedan sastanak na kojem bismo mogli malo dublje porazgovarati o ovom pitanju. Ja sam predložila u ime liberala, a i e, to je podržano, da ne radi stvaranja nove institucije, e, budući da ne znamo kakva je budućnost foruma na visokoj razini, već bismo željeli europski e, dijalog, dijalog koji bi se permanentno odvijao. E, I što se tiče statusa e, i vijeća sigurnosti mislim da vijeće za održivi razvoj jest velik napredak pogotovo u smislu upravljanja e, programima razvoja e, dakle tu imamo socijalni ekonomski i okolišni stup i e, oko toga se grade politike održivog razvoja, što mislim da će biti posebno važno za narednih 15 godina, a e, trebamo tijelo koje ima kompetencije, koje omogućuje permanentni dijalog i ukupnu viziju koja nosi sa sobom koherentnost i čini nam se da možda e, jedan od e, instrumenta koji bi služio tom cilju bi e, da se sastajemo e, redovito, a imat ćemo uskoro i sastanak u Njujorku u narednim danima i mislim da posao koji se odrađuje u e, odborima treba dovesti do zajedničkog glaza Europske unije i trebamo imati i odgovarajući naziv i status. Hvala, gospođa Hojbuh. für einen sehr wichtigen Bericht, denn das zunehmend instabile... Hvala. Ovo je značajno izvješće. Živimo u vrlo nestabilnom svijetu koji postavlja velike izazove pred UN i pred Europsku uniju. Suradnja između UN-a i Europske unije kada je riječ o širenju mira i o stabilizaciji je doista odlučujuća pohvalno je to što odnos između UN-a i službe za vanjsko djelovanje se intensificirao u posljednjih nekoliko godina. I također htjeli bismo više podrške Europske unije naporima u posredovanju. Nažalost, zemlje članice kada je riječ o misijama po, pri UN-u sada smanjuju svoje doprinose. Mislim da je to pogrešan put e, i doista je do žaljenja vrijedno. Naime, mi bismo htjeli jaču suradnju kada je riječ e, o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena i to promičemo posuda diljem svijeta na aktivan način i to je također navedeno kao jedan od naših prioriteta što jedino mogu podržati. Zemlje članice Europske unije trebaju igrati vodeću ulogu u provedbi agende za 2030. godinu I zbog toga e, razna tijela trebaju surađivati na svim razinama kako bi se ti ambiciozni ciljevi ostvarili. I još jedna važna točka odnosi se na međuusklađenost politika. Najmanje, e, naime, trebamo bolje uskladiti politike između Europske unije i Ujedinjenih naroda kako bismo postigli održivi razvoj. I to je važno za sve dionike na svim razinama, u svim sektorima. Naglašavam, to je ključan dio ciljeva održivog razvoja. Hvala vam. Mr. Varin. Hvala, gospodin Varin. Madam Chair, I am the rapporteur. Gospođo predsjednice, ja sam izvjestitelj za ovo izvješće u odboru AFET i ne želim se sada upletati u proces razrade mišljenja u ovom odboru. Imamo našu izvjestiteljicu u Sjeni, gospođu Beseru, koja je upravo sada iznijela vrlo dobro stav kluba ALDE u ovom odboru. Reći ću samo nekoliko riječi o vijeću za održiv razvoj. To nije nova zamisao, to je predloženo prvi put prije 23 godine prilikom konferencije u Riju koje sam ja prisustovao u svojstvu ministra vanjskih poslova Finske i o tome se kasnije raspravljalo u kontekstu Ujedinjenih naroda, no ništa se nije ostvarilo. E, stvoreno je novo tijelo u okviru Ekosoka, mislim da je naziv tijela Odbor za održivi razvoj, no u svom nacrtu izvješća predlažem da se osnuje novo tijelo koje bi bilo na istoj razini vijeća sigurnosti, dakle imalo bi isti sastav i status. Tako da, pitanja održivog razvoja zauzmu čvrst položaj u sustavu UN-a i na taj način bismo mogli koordinirati čitav globalni razvoj kako bismo mogli promicati održivi razvoj. Bio bih razočaran kada odbor za razvoj ne bi podržao tu ideju. Pri izradi teksta obratio sam posebnu pažnju na pitanja i ciljeve održivog razvoja, tako da nadam se da sutra kada budemo glasovali, da će klub, odnosno odbor, razmotriti to pitanje. I naravno u AFET-u moram i uvjeriti u to i koordinatore drugih klubova i izvjestitelje u Sjeni, ali nadam se doista da će ovaj odbor podržati zamisao vijeća održivog razvoja. Pročitajte si molim vas nacrt izvješća i vidjet ćete i sami o čemu se tu radi nadam se da je to dobra zamisao da ćete je moći podržati. Hvala. Gospodine ovo to je bila molba da se ponovno razmotri. E, prije nego što vam da riječ, imamo predsjednika službe za vanjsko djelovanje koji bi možda htio uzeti riječ. Ne? U redu. Gospodine Štir, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim u ime gospođe Zaborske zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj razmjeni mišljenja. Mislim da ćemo također imati priliku pitati gospodina Mimicu na nekima od ovih pitanja. Za nekoliko dana u Njujorku usvojit će se ciljevi održivog razvoja, a znamo da je ključna faza provedbe, kao što je Pavo rekao. Dugo se raspravljalo o tome kako će se to ustrojiti u institucionalnom okviru UN-a. Prije dvije i pol godine znamo da se postigao taj sporazum o forumu na visokoj političkoj razini koji sada ima ključnu ulogu u provedbi održivih, e, ciljeva održivog razvoja. No, mene će zanimati čuti ono što će povjerenik reći o tom pitanju. Slušajući pozorno ono što su rekli Pavo i drugi kolege o tome, ipak moram reći da se trebamo više usredotočiti na provedbu razvojnih ciljeva, a ne na moguć nov institucionalni okvir. No, to je otvorena rasprava i mislim da će nam i povjerenik moći bolje objasniti koje je stajalište komisije u tom smislu. Evo samo nešto vrlo brzo htjela sam reći da svakako e, što se tiče ciljeva e, održivog razvoja e, govorimo zapravo o ulozi Europske unije unutar Ujedinjenih naroda, odnosno mogućnosti da se ostvaruje dijalog i da se sve ovo uzme u obzir i uspostavi jedna struktura koja će ne, koja neće biti paralelna e, vijeću sigurnosti. Dakle, imamo Imamo delegaciju koja ide u New York, imamo usuglašen tekst. Zahvaljujem gospodinu Štiru i gospođi Zavorskoj i sutra ćemo razgovarati o tom pitanju, a sad možemo prijeći na sedmu točku, a to su zajednička pravila o e, provedbi zajedničke politike u ribarstvu. Gospođa Hojbuk u ime zelenih je izvjestiteljica. Zahvaljujem predsjedateljice. Ovo je doista vrlo važno pitanje. Dakle, zajednički pravila za provedbu vanjske dimenzije za a e, a naravno pogotovo je važno za države koje ovise o ribarstvu u velikoj mjeri, te mi je iznimno važno što imamo e, sastavljeno mišljenje o tome. Pozdravljamo isključivanje e, vanjske dimenzije i Upravo sam e, spomenula e, sporazume, partnerske sporazume o održivom ribarenju e, i činjenicu da je to regulirano na odgovarajući način po prvi puta. E, usredotočili smo se na četiri ključne točke, a to je koherenstvog politika, zatim odgovornosti Europske unije e, za e, ribarenje koje je održivo i dobro za okoliš i sve mjere u ribarstvu moraju odražavati također ove iste ciljeve, ali osim toga i biti usklađene s politikom razvoja i trgovine. Imamo i sudjelovanje dionika koje nam je od iznimne važnosti i to mora biti središnji aspekt e, koji povezuje e, ribarstvo između Europske unije i drugih država. Mislim da je delegacija Bundestaka upravo pristigla. Hoćemo li prekinuti na čas da se gosti smjeste ili nastavljamo? Ne, nastavljamo, mi ćemo e, i vi samo nastavite govoriti, a kad zauzmu mjesta onda ćemo predstaviti delegaciju. Marija, možete nastaviti. Druga je točka transparentnost i odgovornost, e, a drugo, a treće, Govorili smo i koliko je važno e, zaštititi ekosustave te zalihe ribe e, i moramo osigurati da oni da te količine budu iznad razine maksimalnog održivog izlova. Dakle, Mislim da će, e, da trebamo imati na umu i razvoj trećih država i obalnih e, ribarskih zajednica. Što više ribe imamo za izlov, to je e, jedan zapravo zahtjev da bismo bili održivi i da bismo bili u skladu s faovim dobrovoljnim smjernicama i konačno Razmotrili smo i privatne sporazume s brodovlasnicima i vladama trećih država. To se učinilo izvan obuhvata e, zajedničke e, politike u ribarstvu, a smatramo da je to vrlo zabrinjavajuće, budući da komisija nije ovakvim sporazumima sustavno obavještavana, te smatramo da bi to moglo dovesti do e, nefer natjecanja i e, pogotovo s državama u razvoju e, budući da su e, da ima dosta tih bilateralnih sporazuma koji se sad pojavljuju te uviđamo potrebu da se prikupi više informacija o tome što se zapravo događa da bi plovila Europske unije ili e, i koja su to plovila Europske unije ili e, državljani EU e, država uključeni u to. Mi nemamo informacija i bilo bi vrlo korisno znati kojeg opsega su te aktivnosti jer jedino na taj način možemo dobiti jasan uvid u to koliko e, ribe za izlov ima jer se jata ribe e, kreću i teško je imati ukupni pregled i uvid u situaciju. Hvala vam lijepa. Želi li se netko od kolega javiti o ovoj temi? Ne. Dakle, imamo stajalište, a krajnji rok za podnošenje amandmana je 24. rujna u podne e, i 30. listopada imamo e, sastanak odbora. Gospodin Stefan Deper iz e, komisije je ovdje. Diče Mares, možda on nešto želi reći. Izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice reformom e, politike u ribarstvu mi smo uveli e, važnih inovacija. E, naše su sad odluke temeljene na znanstvenim spoznajama i uvijek imamo na umu i održivost i to da zaliha riba za izlov uvijek bude u dobrom stanju. A što se tiče vanjske dimenzije, rekli smo da sva načela koja ravnaju tim tom politikom e, se moraju primjenjivati i e, u smislu komunikacije s vanjskim čimbenicima. Dakle, skratka, ono što djelujemo, način na koji djelujemo prema van i e, suodlučivanje na globalnoj razini, recimo s Ujedinjenim narodima, kao što je na primjer razvoj, e, kao što je na primjer primjena ciljeva održivog razvoja i na oceane i uvođenje e, načela dobrog upravljanja u bilateralne sporazume. E, imamo i odbor i EU Fisheries i mi vrlo predano surađujemo s kolegama i odjelom za razvoje. Ono što bi moglo biti izvor zabrinutosti, a to su neki aspekti aktivnosti naše flote prema a to su privatni sporazumi. U tom smislu mi ćemo morati e, izraditi novu legislativu e, i načine izvješćivanja o tome E, kakvi su to sporazumi, to su čarter sporazumi, e, iznajmljuju se trećim stranama plovila i za sad je nejasno tko što kontrolira u tom smislu po zakonima, međunarodnim zakonima o e, ribarstvu i što se točno primjenjuje na aktivnost tih plovila. Dakle, kad se jednom iznajmi plovilo, onda je manje jasno ko provodi kontrole i za to ćemo morati izraditi pravila. Mislim da e, ova aktivnost e, i bilateralni sporazumi u koje ulazimo e, trebaju sadržavati i načela dobrog upravljanja i da je to iznimno relevantno budući da je to situacija u kojoj imamo uzajemno provedivu politiku i da moramo raditi naravno i u našu korist ali i država koje su partneri. Da, hvala lijepa. Mislimo da je tu dobra suradnja i 24. rujna je krajnji rok za podnošenje amandmana i veselim se daljnjim raspravama o tome. Možemo prijeći na eh, točku osmu našeg dnevnog reda eh, i eh, vrlo nam je drago što imamo o tome dobru raspravu i osobito zato što ćemo raspravljati s kolegama iz Bundestaga. Tu je e, gospođa Vrl koja je e, predsjedateljica odbora, onda ću zamoliti gospodina Štira da kaže nešto o tome kako naš parlament radi e, po pitanju e, politike održivog razvoja. Doista nam je stalo do suradnje s nacionalnim parlamentima, iznimno nam je drago što ste došli e, u naš odbor u ovom e, posebno važnom tjednu budući da se održava veliki EU e summit u petak i subotu o politici održivog razvoja i provedbi. Pa izvolite, predstavite svoju delegaciju. Hvala. Mikrofon nije uključen, oprostite. interpreters so everyone has to use a microphone. Some people yes, show sorry. you. Yeah, yeah, that's right. Thank you. Okay, fine. <laughs> ja, eh, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Ausschussvorsitzende. Hvala vam lijepa, hvala svima. I predsjedateljici Lindy McKevin koja nas je pozvala da se pridružimo. Dakle, mi smo odbor za ekonomsku suradnju i razvoj Njemačkog parlamenta. Zahvaljujem svima vama sa svoje strane. Trebalo nam je vremena da se snađemo i nađemo vas. Ovo po prvi puta da smo tu u ovom legislativnom razdoblju. Međutim, naravno, bolje ikad nego nikad i jako smo zadovoljni što smo danas ovdje i možemo s vama razgovarati o ovim posebno važnim pitanjima održivog razvoja, ciljeva održivog razvoja te smatramo da je to važno za sve države članice Europske unije i važno je da se nađu zajednička rješenja. Zahvaljujem e, kolegi Licu koji nam je poslao pismo poziv za posjetu, što mislim da je posebno važno nacionalnim parlamentima, da je posebno zanimljivo e, da dođu i e, za nas je to velik poticaj. Raspravljali smo e, o ovome već danas, ranije tijekom danas povjerenikom Mimicom i govorili o pitanjima koja e, se sad postavlja u vezi e, ove izbjegličke krize u Europi. E, I s tim smo također razgovarali o ciljevima održivog razvoja. To je ogroman proces konzultacije i planiranja koji se dovršava i postavljao je puno posla, ali ima još otvorenih pitanja u smislu e, evaluacije i analize. Te mislim da je vrlo važno da sve države, bez obzira jesu li one koje doprinose ili su primateljice, e, pomoći da sve e, doista budu uključene i UN također vidi sve te države na isti način. Svi moramo preuzimati svoje e, odgovornosti, a dolazimo sad na i bližimo se kraju godinu. Biće e, i održat će se summit u e, Elmau i e, dolazi Evropska e, godina, odnosno e, u Evropskoj godini razvoja koja je bila vrlo zanimljiva. Još su preostali neki važni dani i tjedni, pogotovo događanje u Parizu, ali e, to je do sad bila vrlo uspješna godina a koji put e, imamo i događaje koji e, se dogode poput izbjegličke krize koje zapravo izbio prvi plan i e, moramo se baviti i tim problemima a njemački parlament i e, naš odbor također razmatra kako se može riješiti e, ta situacija te na koji način podržati i e, susjedne države i Libanon recimo Jordan, Turska države koje čine ogromne napore i vi vjerojatno razmatrate slične stvari u svojim parlamentima. Dakle još jednom vama hvala lijepa što ste nam omogućili da dođemo i porazgovaramo s kolegama. Zamolit ću gospodina Štira da preuzme riječ. Ne znam kako e, kod vas funkcionira stvari u parlamentu, ali mi imamo izvjestitelje. E, te je e, gospodin Štir bio naš glavni izvjestitelj za ciljeve drživog razvoja E, a onda dolazi i povjerenik Mimica s kojim ste se već našli koji kasni možda nekoliko minuta, ali svakako će nam se pridružiti i on će se obratiti i vjerujem da će biti prilike i za raspravu i za uključivanje vaših kolega. Gospodine Štir, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja izražavam dobrodošlicu predsjednicima Bundestaga koji su došli u Brisel. Da nam se pridruže u ovoj razmini mišljenja i raspravi i e, s povjerenikom Mimicom. U studenom prošle godine parlament je donio rezoluciju kojom je definirao Aha, molit ćemo gospođu da ona, da ona isključi mikrofon. Njemački je na kanalu 1, a možete dobiti prijevod na njemački. Izvolite, dobro, nastavite. Kao što rekao u studenom prošle godine, Europski parlament donio je rezoluciju koja definira stajališta ovog parlamenta o novom raz, globalnom razvoju nakon 2015. Eh, i parlament je na taj način htio utjecati na i doprinijeti e, zajedničkom stajalištu Europske unije i zaključcima vijeća. A u prosincu, kao što znate, e, se odvijao proces e, međuvladinih pregovora u yorku sve do konačnog sporazuma o dokumentu. I u toj rezoluciji Europskog parlamenta naglašavamo e, uloge nacionalnih parlamenta i imamo baš konkretnu referencu na to, budući da smatramo da je e, vrlo važno da nacionalni e, parlamenti budu uključeni i angažirani ne samo u provedbenoj fazi E, ovih e, ciljeva održivog razvoja nego i u e, fazama definiranja prioriteta i spomenuli smo uloge nacionalnih parlamenta kao i uloge lokalnih i regionalnih vlasti u cijelom procesu što je e, po nama e, i jako dobro što su ovdje članovi Bundestaga. Jedna od ključnih stvari, ključnih pitanja koje rezolucija naglašava e, je što Europski parlament pozdravlja univerzalnost e, ovog okvira e, što je ogromna e, razlika jer se nekad to primjenjivalo samo na države u razvoju a sad se koncepcija mijenja dakle nemamo više tu podjelu između država i u razvoju i bogatih država nego e, zapravo se naglašava univerzalnost ciljeva koje bi, koji bi trebali biti primijenjeni e, na sve države članice Ujedinjenih naroda i na sve e, države članice Europske unije. U raspravama koje sad očekujemo u Njurku, pa i nakon Njurka ključno će pitanje biti ono implementacije e, ciljeva održivog razvoja i e, dakle e, dolazi samit Ujedinjenih naroda i dokument i tekst koji je usuglašen E, te neće biti nikakvih e, pregovora u posljednji trenutak, već će se više govoriti o provedbi ciljeva održivog e, razvoja. Ciljevi su utvrđeni, ciljevi su dogovoreni i po mojim informacijama zaočekivati je da se uspostave i E, pokazatelji e, i da budu e, podržani od Ekosoka do ožujka iduće godine. To je tehnički dio posla u odabiru indikatora i naravno da su i tu e, političke implikacije takve e, odluke vrlo važne. Evo došao je povjerenik Mimica, pa ja mogu nastaviti kasnije ako je vama to u redu predsjedateljice. Znamo, povjereniče, da ste vi vrlo zauzeti. E, hvala vam lijepa, gospodine Štir. I možda sad možemo poslušati povjerenika e, je mene donekle brine i činjenica da e, to što imamo sporazum o tekstu e, treba vidjeti koliko će vlade zapravo e, uzeti ozbiljno ove ciljeve. E, imamo 17 ciljeva, 161, 169 pod ciljeva e, i ne može se to birati kao smenija. I, i vama je sve ovo važno. Vi, Njemačka, vi, Ujedina Kraljevina Hrvatska, morate imati svoje planove E, i morate i svoje vlade držati odgovornima e, vi kao nacionalni parlamenti za provođenje ovih ciljeva. E, dakle, to ide dalje od našeg rada i tu, tu je i politika zaštite okoliša, promjena klime i tako dalje, mnogi izazovi. Ne znam kako je u Bundestagu, ali mi e, na neki način radimo kao e, u silosima odvojeno e, i potrebno je sve iskomunicirati i iskoordinirati. Imamo poveznice E, evo, e, imamo sada izbjegličku e, krizu i trenutno Europu koja nije ujedinjena u stajalištima. A povjereniku zahvaljujem na dolasku kao i obično imate ovdje goste, ovdje ste već vjerujem upoznali delegaciju Bundestaka, vi ste zbog obveza u Africi izostali jučer, eh, prošli tjedan s našeg eh, sastanka odbora, a odlazite u New York, pa vjerujem da imate puno posla. Izvolite, dajem vam riječ. Zahvaljujem predsjedateljice i poštovani članovi Europskog parlamenta i e, odbora za razvoj Bundestaga. Dame i gospodo, samo nekoliko dana e, uoči velikog događaja nakon trogodišnjeg procesa mi sada e, zapravo e, usvajamo e, ciljeve održivog razvoja agende za 2030. Međunarodna zajednica još uvijek je suočena s velikim izazovima. 1,2 milijarde ljudi i dalje žive u krajnjem siromaštu. Preko 800 milijuna ljudi je gladno, a preko 700 milijuna ljudi nema pristup pitkoj vodi. Stotine milijuna je, e, su nezaposleni, uključujući i mnoge mlade, a prirodni resursi naše planete smanjuju se. E, I energetska sigurnost e, je u opasnosti, a veliki su pa koji put i nepodnošljivi posljedice promjene klime. Ja sam već utvrdio i, e, i završio e, uspješne e, pregovore o agendi post 2015. i treba utvrditi također hoće li naša generacija uspjeti ili ne e, u e, usmjeravanju naše e, planete prema prosperitetnoj i uključenoj politici. Mi, ja vam danas želim svima zahvaliti na konstruktivnoj ulozi koju ste odigrali i podršci Europskog parlamenta i ovog odbora za razvoj posebno i tijekom cijelog e, ovog procesa i e, vaše sponzoriranje, vaša podrška samita i konferencija bila je ključna u oblikovanju e, ukupne politike Europske unije pa i u globalnoj raspravi. Nova agenda predstavlja veliki iskorak u pravom smjeru te omogućuje i daje nam priliku da rješavamo e, pitanja i izazove i postignemo e, održiv razvoj. To je e, prekretnica i za Europsku uniju, a i za međunarodnu zajednicu Europsku uniju koja je predana e, ovim ambicioznim ciljevima od samog početka. Nova agenda proizvod je i rezultat trogodišnjeg procesa dosad neviđenog, kao i, i uključivosti i uključivanja međunarodnih rezultata e, agende e, konferencije o Adis Abebi i radne skupine o ciljevima održivog razvoja te e, RIA plus 20 i i milenijskih ciljeva od 2010. Ovaj proces obilježen je iznimnim sudjelovanjem svih dionika i građani e, iz svih država svijeta su bili konzultirani i imali su priliku očitovati se o tome e, što žele u budućnosti Europska unija postavila je ciljeve koje zagovara a to su ambiciozni sveobuhvatni integrirani set ciljeva održivog razdoblja e, i 100, njih je 17 i pod ciljeva 169 njihov sadržaj e, je važan. Osim toga predložen je i balansiran e, i integriran e, proces za održivi razvoj. Ako se on primjeni imat će ogromni transformacijski potencijal uključujući ljudska e, prava, zatim rodnu ravnopravnost, e, mir, e, vladavinu zakona i tako dalje. To je važno Europskoj uniji kao i to da nitko ne zaostane u tom procesu. E, i univerzalnost i diferencijacija opet su transformativne karakteristike i svi dionici imat će odgovornost za zajedničku agendu koja prema njih, koju će ispunjavati prema svojim sposobnostima i okolnostima. E, globalno partnerstvo e, je sveobuhvatno i vidimo kretanje prema novom izričaju, prema, prema dobrom upravljanju i e, domaćem djelovanju na domaćem terenu, važnost politika i predanost koherentnosti politika te je eksplicite rečeno da e, i ciljevi Addis postoje u dijelovi nove agende i mislim da eh, je potreban i novi eh, mehanizam za reviziju na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Mi smo ponosni na doprinos Europske unije eh, te smo zauzeli snažno i jedinstveno stajalište tijekom pregovora što je doista činilo razliku. Odigrali smo instrumentalnu ulogu i obranili i svoju viziju i svoje prioritete. E, ja vas e, uvjeravam u svoju e, odlučnost da Europska unija bude i dalje predana ovim ciljevima jedinstvena i da bude predana cilju održivog razvoja i kod kuće i u inozemstvu. Europska unija i države članice i dalje su najveći svjetski pružatelj potpora i e, pomoći za razvoj i 0,7 e, e, BDP-a odlazi na sredstava odlazi upravo na te ciljeve. Dakle, i mi i Norveška predani smo tim ciljevima i najmanje razvijene države bi također trebale preći e, sa 0,15 e, na 0,20 gnd i e, ostvariti i ove vremenske odrednice agende. Mi imamo političku odlučnost za koherentnom politikom uzimajući u obzir ciljeve razvoja u svim politikama koje e, provodimo, a koje se odražavaju na države u razvoju. Moramo najbolje što se može iskoristiti trenutak e, i e, provesti ciljeve da bi se dovelo do prave transformacije. Trebalo bi ove ciljeve prebaciti s liste želja na listu djelovanja i odluke o politici e, svakodnevno također trebamo provoditi i mi i naše partnerske države. Budući da do promjene neće doći automatski, već ona zahtjeva globalno partnerstvo parlamenta, e, akademskih e, krugova, vlada i privatnog sektora. A parlamenti trebaju iskomunicirati novu agendu, promicati koherentnu politiku i vidjeti na koji način kroz politike i djelovanje možemo ovo pretočiti u stvarnost ostvariti e, progres i držati vlade e, odgovornima za postizanje ciljeva. E, praćenje postizanja ciljeva svakako će dovesti do toga da naš kredibilitet bude veći sustavno analiziranje i procjenjivanje podataka bit će e, presudno za uspješnost agende. Moramo uskladiti podatke o djelovanju Europske unije. Zaključit ću rekavši da univerzalnost i podijeljena odgovornost znače također da nova agenda mora u potpunosti biti odražena u našim vlastitim politikama i da moramo e, mi svojim dijelima e, prokazivati i predvoditi. Europska unija treba e, reagirati na e, e, mogućnosti i prilike koje pruža agenda za 2030. i u provedbi naše vanjske politike. Mi ćemo u našim politikama provoditi agendu i pomagati drugima da čine isto. Naše će ideje biti definirane detaljno u dolazećim tjednima i na temelju naše današnje rasprave, ali želim podijeliti s vama glavne elemente koji bi morali biti dijelom našeg odgovora. Moramo biti što je moguće uključiviji i to kroz široke javne konzultacije koje uključuje, uključuju e, građane, države članice, naše partnere civilno društvo i privatni sektor. Osim toga trebamo na sažet, ali sveobuhvatan način formulirati i glavne smjernice naše politike, e, ciljeva e, održivog razvoja i konačno trebamo detaljnije politike e, i u ključnim područjima pa i ažuriranje naše politike razvoja. Imamo već e, okvir koji e, je dio europskog konsenzusa o razvoju i agende za promjenu, ali to treba revidirati u potpunosti uskladiti s agendom za 2030. te procijeniti zajedno s parlamentom, državama članicama i njihovim parlamentima postoji li e, potreba za revidiranje toga i kako provesti agendu za održavi e, razvoj e, agendu za 2030. godinu kroz naše politike. Naš je plan ambiciozan i za to je potrebna glatka suradnja između svih e, dionika, a ja se radujem e, suradnji s vama počevši od današnjeg dana. Hvala lijepo povjereniče. Imate inače bilješku koju je pripremio naš e, odjel za analizu politika gdje možete vidjeti na koji način se e, na koji način se trenutno namjeravaju provoditi održivi ciljevi za razvoj. Možda su kolege iz Bundestaga također dobili materijale. Dakle, mi stalno ponavljamo da je iznimno bitno da i nacionalni parlamenti provode ciljeve održivog razvoja. E, već nekolicina zastupnika se javila za riječ. Gospođa Wolf će prva dobiti riječ. Ako netko od kolega iz Bundestaga želi uzeti riječ, možete se javiti, ali vas lijepo molim da podignete karticu s imenom, budući da ne vidim, ne mogu pročitati vaše imena, imamo još samo 40 minuta. Vi samo podignite samo podignite papirić s imenom. Hvala. Hvala lijepa predsjedateljice. Ja neću govoriti dugo, htjela bih dati kolegama priliku da uzmu riječ. Želim samo još jedanput naglasiti kako je ova agenda uistinu vrlo ambiciozna i da će provedba biti moguća samo ako svi dionici budu uključeni. Dakle, civilno društvo, poduzetnici, svi moraju biti uključeni u rad. Cilj broj 17 to vrlo dobro navodi i gdje stoji da će se uspostaviti novo partnerstvo. Mislim da je to možda i najsnažnija izjava. Ranije smo imali podjelu između zemalja donatora i zemalja koje su primale pomoć i mislim da će se to sada uistinu promijeniti. Sada govorimo o zajedničkoj odgovornosti, a to znači da svi imaju odgovornost dati svoj doprinos. Mislim da je taj pristup uistinu inovativan, međutim on treba i zaživjeti. Da kako preduvjeti će biti vrlo različiti. Neke države će ispuniti ciljeve, dok druge neće uspjeti zadovoljiti ciljeve. Jedno od pitanja koje će se pojaviti bit će vezano uz velik broj podciljeva. Dakle, treba ćemo vidjeti kako će funkcionirati i sustav praćenja provedbe i e, na koji način se možemo pobrinuti da, da birokracija ne bude prevelika. Dakle, moraju postojati poticajne mjere za provedbu e, ciljeva i podciljeva. Neću dugo, kao što sam rekla, ovdje je mnogo kolega koji su sa mnom u i znam da svi žele uzeti riječ. Hvala još jedan put na pozivu. Imamo velik broj kolega koji se javljaju za riječ. Ja ću vam ograničiti vrijeme na minutu i po, ako vas molim. Želite li vi nešto još reći, gospodine Štir? Vi ste prekinuli da date riječ komisiji. Ako možete nešto brzo dodati, a onda ćemo dati riječ zastupnici pa našim uzvanicima iz Bundestaga. Izvolite, gospodine Štir. Hvala. Hvala i pozdravljam lijepo povjerenika. Dakle, vrlo ću kratko. Samo želim reći da mi uistinu cijenimo rad povjerenika i njegovog tima. Mislim da je Evropska unija postigla svoje glavne ciljeve tijekom pregovora, da kako sada će najvažnija biti provedba. Imam samo tri kratka pitanja, pa možda povjerenik e, može detaljnije nešto reći u svom odgovoru. Već ste spomenuli važnost e, dakle, ovog cilja broj 16, pitanja dobrog upravljanja taj cilj govori o mirnim, mirnodopskim društvima, isto tako i o vezi između mira, sigurnosti s jedne strane te razvoja. Mislim da ova aktualna izbjeglička kriza upravo govori o tome. Dakle, pitanje kako će to utjecati i na provedbu novog e, svjetskog programa, posebno e, u svjetlu prioriteta Europske unije u području e, razvojnih ciljeva. Zatim drugo pitanje se tiče upravljanja unutar Europske unije s obzirom da su ovi novi ciljevi državog razvoja univerzalne prirode i dakle primjenjuju se i na države članice. Kako će se Europska unija organizirati u izvješćivanju i o praćenju provedbe ciljeva e, država, ciljeva održivog razvoja u 28 država članica. E, što se tiče provedbe, već smo znali da će biti e, ključno da imamo novi, novo globalno partnerstvo, a u tom smislu su važna i brzo rastuća gospodarstva i njihova uloga. Mi računamo na povećanje doprinosa tih e, zemalja. S druge strane, e, u Brazilu se bilježi recesija, Kina također ima određene poteškoće da ne spominjemo poteškoće u suradnji s Rusijom. Dakle, pitanje je kako će to utjecati na novo globalno partnerstvo. Hvala. Sada ćemo imati krug e, govornika iz klubova zastupnika i nakon toga jedan krug kolega iz Bundestaga. E, dakle, gospodin Neuser, izvolite. Hvala lijepa. Iznimno mi je drago da su nam se kolege iz Bundestaga pridružili na ovom sastanku. Mislim da je to vrlo dobra prilika i da može poslušati kao ohrabrenje zastupnicima iz drugih zemalja da se radi na uspostavi kontakata između država članica, između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta u području eh, u području razvojne politike. Želim također zahvaliti gospodinu Štiru na njegovom izvješću o ciljevima održivog razvoja. Mislim da smo mi dobro pripremili e, ovaj dio u parlamentu. Također zahvaljujem povjereniku Mimici kao i njegovom prethodniku, gospodinu Pibalksu. Mi na ovome radimo već godinama u parlamentu. Što se mene tiče, nije mi toliko važno hoćemo li imati 17 ili 10 ciljeva. Ono što je važno jest e, logika kojom se rukovode ovaj pristup, a to je da imamo jedno pošteno globalno partnerstvo, to je ono što je najvažnije. I da ne razmišljamo o tome koje zemlje su na sjeveru, koje su na jugu, koje su zemlje donatori, a koje su primateljice pomoći. S obzirom da ovdje imamo kolege iz Bundestaga, želim spomenuti vjerodostojnost naših politika. Dakle, rekli smo da ćemo imati cilj od 0,7% BND-a. E, to je već bilo dogovoreno, to je dogovoreno i u Njemačkoj, a sada smo došli do razine od samo 0,4%, neovisno o e, tome tko je bio na vlasti, koja je bila koalicija. Dakle, e, razvojna pomoć nije dobila odgovarajuća financijska sredstva iz proračuna. Posebno ovim teškim vremenima, ako se osvrnemo na situaciju u Siriji, trebamo jasno reći da kroz razvojnu pomoć možemo e, suzbiti, možemo se boriti protiv uzroka e, ovakvih kriza kao što je ova izbjeglička kriza. Iz tog razloga trebamo našim građanima u Njemačkoj i posvuda u Europi trebamo europskoj javnosti da novac koji se ulaže u razvojnu pomoć da je to novac koji je dobro uložen. Hvala. Gospodin Štir je iz kluba zastupnika Pučana, gospodin Nozer iz kluba zastupnika Socijalista i sada riječ ima Šal Gorans iz kluba zastupnika ALDE. Hvala gospođo predsjedateljice, ja nisam bio nazočan, ali sam čuo e, telefonski poruku povjerenika Mimice koja je bila prilično impresivna. Vi ste govorili vrlo odlučno, ja vam na tome čestitam i zahvaljujem vam na tome. Ono što treba reći jest da je Europska unija dobro odradila svoj dio posla, što znači da je upravljanje dobro funkcioniralo unutar e, komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Vi ste dali sve od sebe kako biste postigli ovaj rezultat Isto tako znamo da Europska unija ne može sve odraditi sama, niti e, to može javni sektor. Dakle, svatko mora odraditi svoj dio posla. Što se tiče financija, Europska komisija nije jedina koja je odgovorna zbog tog nedostatka novca, tog e, zapravo ogromnog financijskog jaza. Želim samo podsjetiti da smo postigli onaj cilj od 0,7% BND-a kao što je najavljeno prije 15 godina, kolega Noizer je to upravo spomenuo, onda ne bismo sada bili u ovoj situaciji. Podsjetimo se govora e, predsjednika Šulca u četvrtak prošli tjedan kada je apelirao na države članice da izdvoje sredstva za e, fond koji bi trebao pomoći Jordanu, Turskoj i Libanonu, a u svrhu financiranja troškova e, izbjegličkih kampova. I tu dolazimo do 1% traženog iznosa. Evo, toliko je, do, smo, do te razine smo došli. E, naravno, ako želimo riješiti uzroke, moramo to rješavati tamo, u toj regiji. I tijekom sljedećih tjedana e, na deseci tisuća ljudi doći će u Europu Dvanaestak zemalja je preuzelo svoju odgovornost, a ostali se prave ludi. I to je neprihvatljivo, dakle to je žalosno za države članice. Ono što vam želim, mm, dakle samo da se e, prebacim na njemački, s obzirom da imamo kolege iz Bundestaga, Uistinu smo počašćeni što ste nam se pridružili na današnjem sastanku i htio bih iznijeti jedan prijedlog, a rado bih također čuo i reakcije predstavnika Bundestaga na tu temu. Što vi mislite o tome da se odredi da države članice moraju izvijestiti, podnijeti izvješće ovom odboru, da to postane obvezujuć način rada? Mi već imamo dogovor o tim e, ciljevima za financiranje razvojne pomoći i možda bismo osim tih preuzetih obveza e, za financiranje možda bismo trebali imati nekakav sustav podnošenja izvješća ovom odboru. Nije dovoljno da e, se daju samo izjave, da sve ostane na riječima mi smo odredili 2015. Odredili smo naime cilj od 0,7% BND-a za razvojnu pomoć, oko toga smo se svi usuglasili. I sada govorimo, sada se spominje 2030. Ako se ništa ne dogodi do 2030. onda će se to prebaciti na 2050. I čini mi se da samo odgađamo i produžujemo rokove, to je neprihvatljivo. Iz tog razloga želim predložiti da se pozabavimo novim metodama rada. Možda bismo mogli o tome razmisliti. Hvala. Lola Sanchez iz Ujedinjene ljevice. Hvala vam lijepa i hvala povjereniku što je bio s nama danas. Ono što je važno je imati agendu koja je univerzalna. Do sada smo se bavili temama suradnje u razvoju, eh, ali doista preuzimamo iznimno važnu eh, odgovornost, odgovornost eh, bogatijih država, budući da je to diferencirana diferencirana odgovornost države sjeverne hemisfere sigurno imaju veću odgovornost ali imamo i obvezu e, da e, budemo koherentni u našem djelovanju i da, e, da primijenimo 208. E, članak Europske unije jer ne možemo e, kroz našu trgovinsku ili vanjsku politiku osiromašivati siromašne države. Moramo biti ambiciozni u našim ciljevima, međutim i odgovorni i osigurati dobro praćenje i sudjelovanje civilnog društva koje mora imati ključnu ulogu jer ne želimo e, neuspjeh. Osim toga imam i neka pitanja za vas povjereniče. E, koje ćete mjere e, primijeniti da biste na oku držali našu trgovinsku politiku Europske unije e, da ona ne našteti našim ciljevima e, niti milenijskim ciljevima, e, ciljevima milenijskog razvoja. Dakle, tu su i pitanja ljudskih prava, kako osigurati da klauzule o zaštiti ljudskih prava budu uključene u trgovinske sporazume i da se oni doista poštuju. Ja, auch ein herzliches... Marija Hojbeh u ime Zelenih. Hvala. Ja bih također htjela pozdraviti kolege iz Njemačke. Dobro nam došli u Europski parlament. Želim iskoristiti ovo malo vremena što mi je ostalo da postavim nekoliko pitanja vama, povjereniče. Nama je također vrlo drago da će ovog tjedna formalno biti usvojena agenda za 2030. Gospodin Noiser je rekao da iza toga postoji nova logika, nova filozofija, već smo čuli o konceptu održivosti, e, to je sastavni dio ovoga sporazuma. Međutim, ako ostavimo po strani riječi i izjave, sada nam trebaju konkretna dijela. Političari su, imaju ključnu ulogu za provedbu, mislim na našu kontroverznu trgovinsku politiku, e, kulturnu politiku, na izbjegavanje i vaziju poreza, i nezakonice tijek novca. Dakle, hitno, potrebno je hitno djelovati. U dokumentu ne postoje nikakve provedbene mjere za rješavanje porezne utaje. U Addis Abebi komisija je rekla da ne želi novi forum, tax forum u Europskoj uniji i treba također regulirati privatni sektor kako ljudi ne bi zarađivali na štetu naših razvojnih ciljeva. Premalo toga ima u ovome dokumentu. Dakle, pitanje je na koji način treba reformirati institucije Europske unije ako uistinu želimo imati dosljedne politike i ako Devko ovdje bude vodeća institucija, onda ne možemo biti u situaciji da samo jedna mala skupina unutar te glavne uprave bude za to zadužena. Može li se to preuzeti, ostaviti na višu razinu? Možda bi gospodin Timmermans to mogao preuzeti tako da se uzme u obzir i vanjska politika, i trgovina, i politika zaštite okoliša, ribarstvena politika, zajednička poljoprivredna politika. Dakle, sve te politike utječu na razvoj i dakle, trebalo bi unijeti neke promjene unutar komisije. Postoje li nekakve planovi za preustroj komisije? Hvala. Posljednji u ovom krugu, Ignacio Korao. Hvala. Dobar dan povjereniče Mimica i također želim pozdraviti i predsjednike Bundestaga. Evo ja sam pozorno saslušao riječi povjerenika i vidim tu ispravan pristup, ispravna stajališta i također i odgovarajuću ambiciju, a čitajući ciljeve jasno je da ih moramo svi podržati možda neke od tih e, ciljeva se neće moći otvariti, odnosno neće ih biti e, moguće materijalno ostvariti, jer to je ipak neka vrsta popisa no ako to ne bude popraćeno konkretnim mjerama, odnosno recimo E, sankcioniranje trgovinskih djelatnosti u razvojnim zemljama koje obavljaju naše multinacionalne korporacije. Ako se ne posveti veća pozornost i također djelovanju i naših samih zemalja članica u zemljama u razvoju, onda se to neće ostvariti. Naravno, nedostatak razvojnih politika je kontrola nad agresivnim politikama koje se provode. Ja očekujem također i veće zalaganje od država članica. Gospodin Gorenc je govorio o tome da se treba izvršiti pritisak u smislu preuzimanja i izvršavanja obveza. Pitam se sljedeće. Budući da se u ovom trenutku vodi doista žustra rasprava o pitanju izbjeglica i o pitanju migracija i jasno je da postoji snažna veza između uzroka koji vode ka migracijama iz gospodarskog razloga, onda zašto ne bismo iskoristili medijsku pozornost koja je posvećena toj temi kako bismo se usredotočili više na važnost naših politika u zemljama u razvoju i zašto ne bismo također i povećali naše ambicije, recimo zašto 0,7% ne bi bilo obavezno, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Evo, to bi bio moj prijedlog. Hvala. Sada kolege iz Bundestaga. Imam četiri imena, pročitat ću ih. Gospođa Hansel ili Handel, nisam sigurna. Hansel, Hansel, ispričavam se. Gospođa Köhler. Köfler. Köfler, u redu, ispričavam se i vama. Gospodin Kelovic. Kekovic i gospodin Zela. Da, imam samo četiri govornika, ali to je to. U redu, hvala. Onda gospođa Hansa ima prva riječ. Možete reći s koje ste stranke? Da, hvala. Ja ću isto tako radije govoriti na njemačkom jeziku jer onda mogu govoriti brže. Da, nemojte zaboraviti da se sve prevodi, pa nemojte prebrzo. Dobro, neću. Htjela bih e, samo spomenuti da je ova rasprava već organizirana. Čuli smo i prijedlog gospodina Gorenza, koji mi se čini zanimljivim i vrijednim pozornosti. Što se tiče Njemačke, uistinu je sramota da Njemačka kao jedna od najbogatijih zemalja u svijetu troši samo 0,4% BND-a na službenu pomoć za razvoj. Mi kao da smo zaspali, no htjela bih e, isto tako upozoriti E, na još nešto. Razvojna politika ne može se koristiti kao izlika za propuste u drugim politikama kao što su vanjska politika, trgovinska politika i tako dalje. E, tu su neki hvale vrijedni ciljevi kao što je iskorivanje siromaštva u svijetu. Međutim, kada vidimo koliki dio svijeta E, zapravo 80, koliko zarađuje i koju imovinu ima 86 najbogatijih ljudi u svijetu, to je jednako kao i e, najsiromašniji e, u svijetu. Dakle, ono čime se trebamo pozabaviti jest naša vanjska politika i trgovinska politika. Europska unija je najvažnija u području trgovinske politike, dakle imamo te, te partnerstva, EPAS, međutim mislim da ih ne bi trebalo ratificirati. Afričke zemlje su protiv toga da ih Europska unija ucijenjuje e, što se tiče nametanja tih partnerstava. Trebali bismo mijenjati neke stvari. Ekonomski odbor za e, ekonomska pitanja bi trebao razgovarati o ovome, a mi bismo trebali razgovarati o trgovini tako da bi se moglo stvari sagledati iz različitih perspektiva. Ako mi ne promijenimo neke stvari, onda će biti mnogo utrošenog vremena. Vidim da sada nemam više vremena. E, dakle, bez promjena u svjetskom ekonomskom sustavu nećemo moći postići ciljeve održivog razvoja. Pričavam se, ali vi morate ići u 17 sati, tako da moramo završiti raspravu. Gospođa Köfler sada ima riječ. Hvala lijepo. Ja sam e, pripadnica socijaldemokratske stranke. Svi su kolege spomenuli univerzalnost ciljeva održivog razvoja. Mislim da moramo e, biti konkretni kada o tome razgovaramo postignut je sporazum o ciljevima održivog razvoja, međutim u svakodnevnim pregovorima moramo biti konkretni. Postoji niz stvari koje su bitne. Neki su spomenuli trgovinsku politiku. Mi konkretno želimo da naši ciljevi u trgovinskoj politici, primjerice cilj broj 8, dostojanstven rad za sve, moramo se pobrinuti da standardi međunarodne organizacije rada ne budu samo u aneksu. To treba biti sastavni dio svih trgovinskih sporazuma. I to treba analizirati kod provedbe ciljeva. Mislim da je to način na koji možemo krenuti u konkretnu primjenu jer u protivnom će sve ostati mrtvo slovo na papiru i neće zapravo doći do nikakvih promjena. Što se tiče financija, već smo spomenuli 0,7% BND-a. Mislim da je to skandalozno. Ne bismo trebali e, samo čekati i reći da, mi ćemo to postići do 2030. godine. Mislim da svi trebamo biti dorasli izazovu. Zatim drugo pitanje koje se tiče financijskih sredstava tiče se poreza i poreznih oaza. Nije dovoljno da se samo predstavi e, sporazum u području poreza iz Adisa Bebe. Pitanje je što će se dogoditi sa, dogoditi e, kada je riječ o porezivanju e, multinacionalnih kompanija. Ono što je bitno je transparentnost, isto tako i pitanje sirovina, zatim ruda i sukobom e, zahvaćenih područja i tako dalje. Znam da Evropska unija ima važnu ulogu u tom procesu i da je već analizirala posljedice koje to ima e, na suzbijanje siromaštva u tim zemljama e, iz kojih dolaze te rude ako se to odvoji od trgovinske politike, mislim da nećemo biti uspješni u suzbijanju siromaštva. Da, što se tiče tih ruda i sukobom zahvaćenih područja, mi uvijek podsjećamo ljude da njihove vlade imaju veliku ulogu u kreiranju politika, jer svi govore da Brisel ovo, Brisel ono, ali zapravo je, su vlade te koje su odgovorne. Ja sam čula na vijeću da su države govorile o tom, toj razini 0,7% BND-a i znam koje su htjeli pristati na to koje nisu. E, gospodin Keković sada ima riječ. Hvala lijepa, ja sam Uve Keković iz Zelene stranke. Ovi ciljevi će biti usvojeni u Njurku, neće se više mijenjati. Ja sam zadovoljan, neki kažu da se moglo postići i više. Ono što je bitno jest da sada imamo te ciljeve i naša je zadaća da ih provedemo na najbolji mogući način. Međutim, trebamo spomenuti dvije stvari. Treba jasno reći da pomoć ovih ciljeva nećemo otkriti toplu vodu. Većina tih ciljeva već je postojala ranije u prethodnom programskom razdoblju i pitanje je kako to da ih do sada nismo uspjeli ostvariti? To je pitanje. E, neki kolege su se dotaknuli pitanja zašto ti ciljevi nisu dali rezultate. Zato što su izolirani, zato što nisu uklopljeni u jedan sveobuhvatni sustav koji je logičan i sistematičan. Ti ciljevi trebali bi biti sastavni dio jedne veće strukture, a tri najvažnija područja su dakle porezi, porezni sustav i financijski sustav to je ono što treba mijenjati na svjetskoj razini. E, isto tako trgovinski sustav, sustav trgovanja treba mijenjati, zatim područja kao što su ribarstvo i poljoprivreda i u tim sektorima treba ostvariti značajne promjene. Ako dođe do e, dubinskih promjena u tim sektorima, onda ćemo postići e, da budemo vjerodostojni. Samo tada će ti ciljevi uistinu postati univerzalni. Europa mora konačno početi razmatrati obvezujuće standarde u svjetskom trgovinskom sustavu, dakle kada je riječ o e, trgovini e, sirovinama, tekstilima, rudama iz sukobom zahvaćenih područja. Moramo imati obvezujuće standarde jer ciljevi održivog razvoja dat će rezultate samo ako konferencija u Parizu da rezultate, ako to e, se u tome ne uspije, onda se neće uspjeti ni u ovih ciljeva. Imam jedno pitanje za vas povjereniče. Jutro smo razgovarali s vama i rekli ste da u ovom programu, da će ovaj program biti e, dopunjen e, praćenjem. Dakle, kako će izgledati taj instrument praćenja? Hoće li se to, taj sustav biti utemljen na jednom dobrovoljnom pristupu? Seller, Gospodin ima riječ. Da, i ja sam Johannes Zeller i pripadam e, klubu Pučana u Bundestagu. Drago mi je što smo se danas ovdje susreli i smatram da su ovi susreti od najveće važnosti. Danas se mnogo govorilo o dosljednosti. Važno je da upravo od toga i krenemo. Govorili smo o održivim razvojnim ciljevima koji su usvojeni i to je važno za čovječanstvo kada naročito razmislimo o tome koliko se o tome raspravljalo i na tome radilo. No, mislim da se ipak e, premalo čini. E, mladi ljudi su dobro obaviješteni i nestrpljivi su i e, dobro poznaju digitalni svijet. Zato nam treba jedan snažni nastup, jedna bolja ofanziva ako se tako smijem e, izraziti, mi moramo djelovati na uklanjanju razloga za sukob. Zatim, e, često govorimo u Bundestagu također o cilju od 0,7% i ne odustajemo od njega, no još uvijek se svađamo zbog onoga što treba uključiti u tu kvotu kako bi se došlo do 0,7%. Njemačka vlada Mm, ne treba se sada opravdavati načinima i razlozima. Dakle, ja bih tražio također solidarnost europskih parlamenta i europskog parlamenta kada je riječ o preuzimanju troškova izbjegličke krize. To je izazov za čitavu Europu, ne samo za nekolicinu zemalja. I također podsjećam na sljedeće. Kada je riječ o financiranju, postoji porez na financijske transakcije, a to se do sada nije spomenulo. To bi možda bio također koristan alat. Zahvaljujem našim kolegama iz Bundestaga. Povjereniče, čuli ste veliki broj pitanja. A, bojim se da e, naši kolege e, moraju otići. E, onda ćemo dakle, sada dati riječ kolegama iz parlamenta koji su se javili za riječ. Prva ima riječ Ani. Hvala. Hvala na vašem izlaganju i raščlanjivanju razvojnih ciljeva za 2030. godinu i drago mi je također što su ovdje i kolege iz Bundestaga. Naravno, ključno je pitanje sada primjena kriterija za provjeru postizanja ciljeva. Kako vi mislite da će se ostvariti dobra suradnja između e, parlamentarnih odbora, također između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Tu je potrebna dosljednost, ali i suradnja sa nacionalnim parlamentima i to se treba sve ravnati prema istom modelu kako bi se ciljevi mogli ostvariti i na nacionalnoj i na europskoj razini. Putujući po Africi, nađete, na groblje slonova, e, prazne bolnice, škole koje nikad nisu korištene. Sve neke stvari koje imaju izvana dobar izgled sa evropskom zastavu, plava podloga zlatne zvijezdice, međutim e, korupcija je ogromna. A gospodin Mimica dobro zna kolika je koliki je posto tak e, koji e, te kleptokracije doista svrsishodno iskoriste koje se zapravo nazivaju vladama mi znamo da e, će Europska unija dati još novca za još bolnice, još škola. Međutim, ako nema kontrole, pomoći koja se realizira, onda ćemo i dalje mi graditi prekrasne prazne građevine, a lokalno stanovništvo neće od toga imati ništa, korupcija će samo cvjetati. Mislim da je ova vaša informacija doista sjajna o da e, je izvješće e, o agendi za 2030. odlično. Međutim, ako nemamo povratnu informaciju, ako ne možemo, ako samo nastavimo graditi i dalje, e, onda samo podhranjujemo tu korupciju. Nema puno e, vremena, ali ja bih e, htjela reći da ne treba zaboraviti kako se zove ta agenda koja mijenja naš svijet. Što je to što mijenjamo, što transformiramo? Koje su to ključne stvari? E, vrlo je e, vrlo teško ćemo e, dobiti od europskih institucija koje bi trebale služiti stanovnicima E, da, e, da one sve same postignu. Mora to sve prodrijeti do samog dna, e, do ljudi koji će se boriti i protiv radikalnog ekstremizma i protiv gladi i svih ostalih nevolja koje uzrokuju još više migracija. Mi moramo govoriti istim, jedinstvenim glasom davati jasne odgovore i koji su nedvojbeni. Hvala lijepa. Heidi Hautala, onda Hvala, gospođo predsjednice. Evo, samo kratko jedna napomena, zapravo dvije napomene. Povjereniče, mislim da ste vi jedini u ovoj raspravi, a tu uključujem i raspravu na plenarnoj, koji je govorio o ženama i djevojčicama i hvala vam na tome, no mislim da je šteta što mnogi od nas smatraju da su prava žena i djevojčica nešto što se ne može spomenuti u tri minute. I želim vam zahvaliti na tome što se bavite ovom važnom dimenzijom i čak preduvjetom za razvoj. Ako budete željeli, mislim da bismo voljeli više čuti od vas o tome kako se mogu prava žena i djevojčica ostvariti u okviru ovih novih nadolazećih ciljeva. Drugo, mnogi kolege su govorili o odgovornosti u različitim oblicima, a ovdje u ovom odboru smo mislili raspraviti o vašem izvješću odgovornosti u studenome i mislim da bi to bila izvrsna prigoda da okupimo sve te ideje gdje govorimo o dosljednosti razumnih politika i o potrebi daljnjih ulaganja i pridržavanja preuzetih obveza. Eli Schlein onda Erik Jaff od 20 sekundi. Eli, hvala gospođo predsjednice, hvala povjereniku i pozdravljam također i kolege iz Bundestaga. Važno je to što je Europska unija uspjela jedinstveno nastupiti u ovim pregovorima kao što su mnogi i tražili i kao što smo mi tražili i da je odigrala važnu ulogu u tome. Mi smo svi veleposlanici ostvarenja ovih ciljeva, a uvjerena sam također da će i članovi ovog odbora, a također i naši uvaženi gosti učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi pronijeli u javnosti važnost ovih ciljeva i ovog novog programa. Svakako, izbjeglička kriza nas podsjeća na činjenicu da živimo u svijetu koji je raznovrtan, koji je pogođen razlikama, klimatskim promjenama i također e, razlozima u korijenu migracijskih tokova. Dakle, bit će potrebno daleko više sredstava nego što obećaju vlade kako bismo ostvarili te ciljeve. I također će nam trebati dosljedne politike. Dva pitanja povjereniku. E, kako glavne uprave nastoje ostvariti to da europske politike budu u skladu sa tim novim ciljevima i da e, budu dosljedne njima i koja će biti uloga parlamenta i europskih institucija u procesu praćenja ostvarenja ciljeva. Hvala. 30 sekundi. Si preparando, tiene preparada Kratko pitanje za komisiju. Imamo li mehanizam za koherentnu provedbu odluka koje su donesene u Addis Abebi te onima koje će biti donesene u Istanbulu i Parizu. Imamo ogroman broj pitanja za povjerenika. E, ne znam sada kako naši kolege iz Bundestaga mogu ostati. Ne znam da li trebaju otići u 17 sati. E, ne znam, mi jesmo fleksibilni, ali ne znam je li to zrakoplovna kompanija. Da, evo, pet minuta. A mi ćemo otići onda vrlo e, u tišini. Evo, ja ću zamoliti onda povjerenika da prvo odgovori na, e, vaša pitanja. A, a povjereniku se i za sljedeću točku u dnevnom redu, pa može onda odgoditi ostale odgovore za kasnije. Evo, e, da ćemo naročito nešto o tome kako će surađivati Europska unija i zemlje članice. E, hvala na vašim komentarima, na vašim pitanjima, na vašim doprinosima ovoj ključnoj fazi preobrazbe globalnog programa i pretvaranja istoga u europsku radicu, u europsku provedbu održivih ciljeva i agende za 2030. Govorio sam o tri faze priprema za tako sveobuhvatan europski odgovor na ciljeve održivog razvoja, to su javne rasprave, usklađivanje dokumentacije sa glavnim provedbenim politikama i na kraju revizija naših ključnih strateških razvojnih politika. Evo u tom kontekstu mislim da bi naš cilj trebao biti postizanje europskog konsenzusa oko razvoja. Dakle, ne samo revizija istoga, nego potpuno nov paneuropski konsenzus e, po pitanjima razvoja i to bi trebao biti europski odgovor na provedbu ciljeva održivog razvoja. To je ono što nam je potrebno ne trebaju nam 28 ili 29 provedbenih politika održivih ciljeva, dakle 29 bi bila provedbena politika komisije. Ne, trebamo podvesti pod istu kapu sve europske institucije, parlament, vijeće, komisiju i također sve zemlje članice kako bismo osmislili takvu sveobuhvatnu politiku i političku dokumentaciju koja će uzeti u obzir i dosljednost politika za razvoj. Dakle, ne treba nam samo konsenzus za područje razvoja, nego nam treba i dokumentacija koja će uskladiti sve druge glavne europske politike koje bi trebale djelovati u cilju razvoja. To je važan pristup i to je ono što nam predstoji. No, mi činimo i više. Idemo i dalje od oblikovanja jednog jedinstvenog europskog pristupa ostvarenju razvojne politike. Govorili smo jednoglasno tijekom pregovora, a također trebamo nastaviti govoriti jednim e, glasom i u provedbi ovoga programa. No, ni to nije dovoljno. Također, trebamo osmisliti nov program razvoja, nov e, koncept i to unijeti također i u strateške globalne europske dokumente poput strategije za 2020. i komisija će tu nastojati objediniti politike za razvoj sa sveobuhvatnim europskim politikama i na taj način otvoriti put ka ostvarenju naših e, obveza u smislu ostvarenja također i e, razvojnih ciljeva i na domaćem terenu, naravno sukladno namjerama iznesenima u programu za razvoj. Dakle, bez obzira na oblik koji će imati naši strateški dokumenti do 2020. godine, to se mora uklopiti u okvir e, dosjednosti e, svih europskih politika koje moraju djelovati u korist razvoja i na domaćem terenu i u trećim zemljama, u inozemstvu, u našoj vanjskoj dimenziji. To uključuje također i pitanja ljudskih prava. Mi nastojimo ugraditi u program sve preciznije formulacije koje opisuju odnos i veze između pravosuđa ljudskih prava, vladavine prava, demokracije i razvoja. Iskorjenjivanje siromaštva za mene znači također i eliminiranje siromaštva u demokraciji, u vladavini prava, u pridržavanju ljudskih prava. Dakle, razvoj u punom smislu riječi ne može postojati bez napretka na tim poljima, na polju poštivanja ljudskih prava, vladavine prava. I to se mora odraziti u našem novom konsenzusu oko razvoja. Taj međupovezani europski pristup koji objedinjuje pravosuđe, ljudska prava i demokraciju i razvojne ciljeve mora se odraziti i novom konsenzusu za razvoj i također to mora biti prisutno i u svakodnevnom e, djelovanju u korist razvoja. E, isto vrijedi i za rodnu ravnopravnost. Ne smijemo dopustiti da se to samo povremeno spominje i to ne smiju biti samo pitanja prava žena. E, to se mora ugraditi jedno zajedničko djelovanje i mi ćemo sada predložiti novi okvir za rodnu ravnopravnost e, kao nastavak našeg akcijskog plana e, za očuvanje rodne ravnopravnosti u politici razvoja i to će biti E, vrlo konkretan i ambiciozan okvir ili akcijski plan e, koji će tražiti da svaki razvojni projekt Europske unije se razmotri sa stajališta rodne ravnopravnosti i e, prema mjeri u kojoj on doprinosi ostvarenju tih ciljeva. Također najvažniji dio dosljednosti politika kao i svih internih europskih politika razvoja je upravo odnos prema trećim zemljama i kada govorimo o novoj dosljednosti i koherentnosti politika moramo se poprinuti da se u našoj razvojnoj politici ne razmatra samo bolje otvaranje tržišta za trgovinu uklanjanjem e, carinskih e, prepreka ili necarinskih prepreka. To mora biti širi pristup i treba vidjeti kako naša razvojna suradnja može također pomoći olakšati ne samo trgovinu nego i industrializaciju i e, manufakturu u trećim zemljama, odnosno kako možemo pripomoći njihovoj unutarnjoj integraciji u trgovini i u gospodarstvu. To treba biti daleko šire koncipirano od sadašnje razvojne pomoći i e, također pristupu koji se sada temelji samo na oklanjanju e, carinskih i necarinskih prepreka. Kada je riječ o izvješćivanju i praćenju, naravno, to su važne sastavnice, sastojci novog programa ciljeva održivog razvoja, ali to neće biti u njujorskom programu, odnosno to se neće precizno definirati do razine pokazatelja, podataka koji će se prikupljati i koji će e, služiti za takvo praćenje. To je još jedno otvoreno pitanje o kojemu raspravljamo sa UN-ovim odborima za statistiku i drugim odborima i uskoro ćemo razraditi preciznije pokazatelje koji ćemo vam omogućiti odgovarajući monitoring. Ali kada je riječ o političkom praćenju i pozivanju vlada na odgovornost u provedbi ovih ciljeva, to će biti moguće i bez tako preciznog sustava pokazatelja. Nadam se da ćemo ih uskoro imati na raspolaganju ali praćenje političke odgovornosti treba postojati i treba se ojačati i novim konsenzusom e, za razvoj, a pri tome će uloga i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta biti od izuzetne važnosti. Porezna pitanja. Naravno, to je važan dio dosljedne politike razvoja i o tome smo detaljno razgovarali na konferenciji o Addis Abebi i Europska unija se zalagala za mobilizaciju domaćih resursa i za uspostavljanje političkog okvira s našim zemljama partnerima i to treba biti ključni sastavni dio provedbe ciljeva održivog razvoja. A to naravno podrazumijeva i e, suzbijanje utaje poreza, također reozivu porezne osnovice i to uključuje i oporezivanje dohotka tamo gdje je on ostvaren. I u tom kontekstu europske politike mogu pripomoći partnerima ako isto učinimo na vlastitom terenu u Europskoj uniji, a hoćemo. Europska komisija je iznijela svoj program e, za transparentno oporezivanje i e, to poziva na zauzimanje takvog stajališta u Europskoj uniji i to je okvir unutar kojega ćemo moći pomoći i zemljama partnerima u prikupljanju više poreznih prihoda i također u boljem iskorištavanju tih resursa. No, postoji pitanje i kako ustrojiti jednu obvezujuću politiku na međunarodnoj razini i također un odbor za porez je predložio čak i uspostavljanje jedne međunarodne organizacije za porez. No, mi smo smatrali da to ne bi bilo realistično rješenje, odnosno postojanje jednog jedinstvenog međuvladinog tijela ili jedne međunarodne organizacije koja bi se bavila poreznom politikom i to isključivo poreznom politikom. To je toliko opsežno pitanje da mora biti dijelom politika svake zemlje, svake države. Tako da pozivi na uspostavu međunarodne organizacije za porez ili međuvladinog UN-ovog odbora za porez bio bi besmislen jer ne postoji jedna jedinstvena mjera, jedno jedinstveno rješenje koje bi nadoknadilo naporan rad koji moraju poduzeti sve zemlje u međunarodnoj zajednici. Kada je riječ o korupciji i o tome kamo odlazi novac koji se odvaja za razvoj, pa kao prvo dopustite mi da kažem da e, se razvoj e, ne može ostvariti pomoći izvana. To mora doći iznutra iz svake pojedine zemlje i to uviđa većina naših zemalja partnera. Mi sada ne pokušavamo ustrojiti jedan jedinstveni okvir koji će na isti način rješavati svu korupciju i sve zovu trebe na štetu ljudskih prava i sve diktatorske režime, nego želimo djelovati pomoću političkog dijaloga kako bismo omogućili postojanje takvih okvira na e, nacionalnoj razini, tako da se razvojni napredak ostvari unutar zemlje, snagama same te zemlje. Zato E, tražimo preuzimanje snažnih političkih obveza u smislu demokratskih e, promjena u pojedinim zemljama i tome pridodajemo našu e, razvojnu pomoć. Ne smatram da je glavno obilježje europske razvojne politike E, korupcija i zlouporaba sredstava za razvoj. Da, postoje slučajevi takvih zlouporaba europskih e, sredstava za e, razvoj ili za suradnju. No kada je riječ o postocima i postotku pogrešaka u području razvoja, ona je manja od 4%, što je manje od stope pogrešaka u našim izravnim plaćanjima za poljoprivrednu politiku unutar Europske unije. Dakle, postoje mehanizmi praćenja nadzora što uključuje parlamente. Dakle, svaki e, naš e, projekt e, se prati od strane revizorskog suda, Olafa i tako dalje. I mi nemamo proračunsku potporu kao instrument koji obuhvaća sve zemlje partnere. Ona se koristi u točno određenim okolnostima i uvjetima u zemljama partnerima gdje procijenimo da je razina korupcije je takva da omogućuje proračunsku potporu, a u drugim zemljama ulazimo u zahvate u smislu razvoja samo pomoću direktnih programa. Evo, ne mogu dovoljno naglasiti koliko želimo surađivati s vama, naročito u razradi ovih eh, novih eh, europskih eh, dokumenata za razvoj, novog konsenzusa za razvoj ili novih strateških dokumenata za razvoj na unutarnjoj razini, dakle bilo da je to do 2020. ili 2030. godine. Hvala gospodine povjereniče na tome što ste govorili na toliki veliki broj pitanja. Nadam se da kada budemo revidirali naše dokumente da nećemo davati toliko opšedne i e, generičke odgovore da budu besmisleni. Ljudi su govorili o poreznoj utaji izbjegavanju poreza, o konferenciji Adesa bi, žele čuti konkretne prijedloge o neopćenite strategije. Dakle, hoće li to imati konkretne ishode? Ja više volim konkretne male programe koje rješavaju manje probleme nego e, raz, e, raskodovanje sredstava na velike programe koji imaju ambiciozne ciljeve. Dakle, trebaju nam konkretni planovi djelovanja, a ne samo općenite izjave. Spomenuli ste da treba konkretno djelovati po pitanju rodne ravnopravnosti i Naravno, nadam se da ćemo uskoro imati i e, radni plan za ovaj razvojni program i da ćemo također e, razmjenjivati informacije s komisijom o tako važnim pitanjima i naravno ovo je rasprava koja i dalje traje, a sutra ujutro e, ćemo imati jedno važno glasovanje. Evo, hvala na odgovorima na ova pitanja. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Evo da ću vam nekoliko trenutaka da predahnete. Prije nego što pređemo na devetu točku dnevnog reda, možda da si popijete i malo vode jer je dosta vruće ovdje. Dakle, sljedeća točka na dnevnom redu je točka broj devet. i tražena je rasprava o ovoj točci zato jer je doista važna i to se učinilo u posljednji trenutak. Dakle, riječ je o uzajamnom fondu Europske unije za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi. Čuli smo e, nedavno i o drugim uzajamnim e, fondovima za pomoć Libanonu, Jordanu i Turskoj i također predsjednik Šulc i drugi su rekli da je e, fond osnovan i da su sredstva na raspolaganju. Dakle, zašto ovaj uzajamni fond, zašto je on bitan i što će se dogoditi? Dakle, E, također i e, želimo jednu otvorenu raspravu o tome kako će se e, sredstva uplatiti. Evo, daj vam riječ, pa ćemo onda kasnije imati raspravu. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici. Prije dva tjedna predsjednik Juncker je objavio namjeru da se osnuje uzajemni fond Europske unije za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije raseljenih osoba u Africi. Čast mi je što sam e, danas e, ovdje s vama kako bih predstavio taj inovativan prijedlog, i kako bih razmijenio stajališta s vama o toj temi. Kao što znate, Fond za hitne slučajeve je dio sveobuhvatnog paketa koji će pomoć u nalaženju rješenja za sadašnju izbjegličku krizu i također će to dopuniti mjere za azil i migraciju i također ojačati potporu razvojnoj politici u zemljama porijekla ili e, provoza migranata. Razvojna suradnja već nastoji riješiti osnovne razloge E, prisilne i e, redovne migracije, a sada treba otići korak dalje, odnosno treba stvoriti i uspješno provesti taj novi uzajemni fond za hitne slučajeve. Pomoću ovog fonda komisija želi se pozabaviti korijenskim razlozima za e, migracije i raseljene osobe u Africi, ali ne samo to želi također riješiti razloge i ekstremizma, radikalizacije u široj regiji na području Afričkog kontinenta. Dakle, želimo se pozabaviti svim pitanjima stabilnosti i pridonijeti boljem upravljanju migracijskim tokovima. To uključuje također i razmatranje razloga nestabilnosti zemalja je također prisiljavanje osoba da napuste svoje domove ili e, razloga za migraciju e, i potragu za boljim životom ljudi. Također želimo pomoći našim zemljama partnerima da e, budu opor otpornije i također da pridonesu svojoj sigurnosti i e, gospodarskom razvoju i e, to će, tome će se posvetiti sredstva iz uzajamnog fonda. E, fond će obratiti posebnu pozornost na dosljednost i komplementarnost sa djelovanjima koje su predviđena u Europskom programu za migracije i također u paketu koji je usvojila komisija u rujnu, odnosno 9. rujna. To će omogućiti jedan sveobuhvatan e, pristup e, potrebama koje mi prepoznajemo e, u Europi, ali ne toliko u našim zemljama, partnerima u Africi. Dakle, kada je riječ o sprečavanju ilegalne migracije, također pospješivanju povratka i reintegracije ilegalnih imigranata. Također, unutar političkog dijaloga trebamo također pratiti taj proces kako bismo povećali i svijest o uzajamnim interesima. Razvojna suradnja pridonosi već u velikoj mjeri rješavanju razloga za migraciju i naši programi u tijeku u susjednim zemljama i u Africi i unutar naših bilateralnih e, odnosa ili regionalnih odnosa već pomažu rješavanju najhitnijih problema. Sada ovaj fond je dodatno sredstvo za pomoć najkrhkijim i najpogođenijim zemljama i također nastoji bolje usmjeriti našu razvojnu pomoć i naše alate za razvoj e, ka rješavanju uzroka migracije, ekstremizma i radikalizacije u tim zemljama. Fond će imati tri e, prozora za Sahel, e, za e, Afrički rog i također za Sjevernu Afriku. Ukupno 23 zemlje će biti obuhvaćene akcijama iz fonda. Sve ove zemlje čine šire južno susjedstvo Europske unije I e, to su e, zemlje također kojima prolaze glavni tokovi migracije i to su također zemlje prorijekla i provoza tih e, imigranata i to su najranjivije zemlje i također zemlje kojima možemo polučiti najbolje i najučinkovitije rezultate i to upravo pomoću ovog fonda. Zemljopisni obuhvat se može promijeniti u budućnosti ako tako odlučimo. Zemlje koje nisu obuhvaćene uzajamnim fondom će i dalje imati koristi od naše suradnje kroz nacionalne, regionalne i tematske programe. Uzajamni fond nije nov financijski instrument, to je provedbeni alat. Doprinos Europske unije ovom fondu iznosit će 1,8 milijardi eura, ali uzajemni fond ne može postojati bez drugih donatora. Neke zemlje članice trebaju također dati svoj doprinos i predsjednik je svim zemljama članicama uputio jasan poziv za e, davanje doprinosa tom fondu. Neke zemlje članice trebaju dati više do sada je Španjolska e, već potvrdila svoj e, doprinos, Francuska je iskazala interesa, a također znam da su druge zemlje pokazale interes za pridruživanje ovom fondu. Nadam se da ćemo zajedno uspjeti doći do dvije ili više milijarde eura za potrebe ovoga fonda. I to će dati jasan signal jedinstva u ovoj sadašnjoj kriznoj situaciji. 1,4 milijarde eura doći će iz Europskog razvojnog fonda, uglavnom iz pričuve tog fonda. Dakle, preusmjerit će se pričuva iz tog fonda u uzajamni fond, a neće se raspršivati diljem svijeta. 125 milijuna doći će iz instrumenta za suradnju za razvoj, 200 milijuna iz instrumenta za europsko susjedstvo, 50 milijuna iz humanitarne pomoći, mm, također iz instrumenta za pripremu za katastrofe, a 20 milijuna iz e, stavke iz proračuna za migraciju e, i unutarnje poslove. E, kada je riječ o doprinosu Europskog e, parlamenta, svi doprinosi Europske unije e, imat će oblik odluka za financiranje koje će se usvojiti u sukladno normalnom postupku, običajnom postupku i tamo gdje je to primjenjivo uz formalno savjetovanje s parlamentom nakon što se e, unesu sve doprinose u fond, što uključuje također i doprinose zemalja članica i drugih potencijalnih donatora, odlučit ćemo o sveobuhvatnoj strategiji. Operativni odbor koji će uključiti samo one donatore koji e, budu dali minimalan doprinos odlučivat će o raspodjeli fondova e, prema individualnim aktivnostima. Pomoć će se dati projektima koji podižu otpornost, naročito kada je riječ o prehrambenoj sigurnosti i pružanju osnovnih usluga e, lokalnom stanovništvu, a naročito onima najranjivijima, a također i e, izbjeglicama i raseljenim osobama. To uključuje također e, i djelovanje po pitanju zdravstva, obrazovanja i socijalnog osiguranja, a također i uspostavi gospodarskih programa koji stvaraju radna mjesta. Potpora iz Fonda za uzajemnu pomoć će ojačati sposobnosti i kapacitete zemalja porijekla i također poboljšati upravljanje migracijom i spriječiti legalnu imigraciju i e, suzbijati krijumčarenje osoba. Također, Podržat će se i poboljšanje sveobuhvatnog upravljanja, sprječavanje konflikata, provođenje vladavine prava i upravljanje granicama i također sprječavanje radikalizacije i ekstremizama. Evo, navest neke primjere onoga što bismo mogli učiniti pomoću ovog uzajamnog fonda. Možemo stvoriti radna mjesta u Eritreji stvaranjem e, upravo radnih mjesta za otprilike 20 tisuća mladih e, koji će e, završiti vojnu službu vjerojatno iduće godine ili možemo podržati programe u korist e, zaposlenih mladih ljudi stvaranjem gospodarskih mogućnosti i također sprječavanjem radikalizacije u osjetljivim područjima pomoću poput jezera Čad ili roga Afrike. Tu mislim recimo na razvoj e, socijalnih mogućnosti u e, Keniji i u subsaharskim zemljama koje su najpogođenije radikalizacijama. Pri tome treba voditi računa o ulozi koju mogu odigrati žene u tom smislu. Također možemo e, provesti jedan program integriranog razvoja u području Adadesa, podržavanjem kapaciteta nigerijskih vlasti što na lokalnoj razini također uključuje i E, suzbijanje migracije, također zaštitu imigranata i promicanje stabilnosti. Također trebamo nastojati promicati alternative e, redovnim migracijama onih e, koji žele emigrirati i također treba, to, treba taj prihod iskoristiti u korist lokalnog stanovništva. E, i da objasnim zašto smo se odlučili za uzajemni fond, a ne za tradicionalna sredstva e, razvojne suradnje. E, fond ima komparativne prednosti u odnosu na tradicionalne alate i donosi također značajnu dodanu vrijednost, odnosno Europskoj uniji i zemljama članicama da je jedan brz i fleksibilan instrument koji može donijeti neposredne i konkretne rezultate u e, vrlo e, nesigurnim situacijama i okolnostima. Također može ciljano djelovati tamo gdje postoje konkretne potrebe i zahvaljujući iskustvu iz e, uzajamnog fonda za Srednjoafričku republiku znamo da on može brzo djelovati i također omogućuje i učinkovito ukupljanje sredstava iz različitih izora financiranja Europske unije zemalja članica i to ih objedinjuje jedinstveni rezultat, fond unutar jednog e, strukturiranog okvira. Također, to e, e, uspostavlja dosjednost, spriječava raspršavanje sredstava i također okuplja i sredstva i kapacitete. Za Europsku uniju to je također platforma za veću političku vidljivost i za pojačanu uspostavu u sa zemljama porijekla i provoza migranata. To pokazuje da smo mi sposobni razviti jedan e, konkretan i e, čvrst odgovor na ove izazove. Naš je cilj potpisati konstituirajući akt e, na sastanku na vrhu u Lavaleti o migracijama u studenome i to predstaviti kao ključan rezultat ovoga sastanka na vrhu. U neposrednoj budućnosti nastavit ćemo naš dijalog sa afričkim partnerima kako bismo i dalje im pokazali da oni mogu biti suvlasnici ove inicijative. Naše rasprave sa zemljama partnerima pokazuju da su oni vrlo zainteresirani za ovo novo sredstvo, a također da imaju visoka očekivanja od njega. Također računam na vašu potporu i e, želim čuti vaše komentare i mišljenja o ovom inovativnom prijedlogu. Hvala vam lijepa. Nije nam ostalo puno vremena, kolege, a još su dvije točke na dnevnom redu. Prvo gospodin Štir i onda dalje. Nemamo puno vremena. Što kraće možete, molim vas. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Samo jedan kratak komentar, jedan, e, jedno pitanje. Još uvijek vjerujem da ako želite biti e, uspješni e, u rješavanju ključnih uzroka za, u borbi protiv korupcije. Vjerujem da, kao što ste i sami rekli uvodno, nije to bilo e, dovoljno snažno naglašeno, vjerujem da biste htjeli još nešto e, elaborirati. Federica Mogherini prošli je tjedan govorila e, o ovom fondu, uzajemnom fondu za Afriku i za Siriju nije međutim bilo dobre reakcije od država članica. Što bismo trebali raditi drugačije da sad budemo uspješni s ovim novim uzemnim fondom. Hvala lijepa, ja ću naglasiti isto što je rekao gospodin Štir, kako možemo mi e, u Europskom parlamentu vršiti pritisak da se e, popunjavaju ti uzemni fondovi e, i nadam se da će i njemačka vlada dati doprinos novom fondu da ćemo moći dati podršku u većem broju država osim onih koje su navedene. Ovo je početak nove agende za fondove i ona mora adresirati upravo ova pitanja o kojima ste govorili. Hvala lijepa, ja ću se vratiti na jednu kritiku koju sam već formulirao kada sam prvi puta uzeo riječ. Ako sam dobro shvatio, ta zaklada bi se trebala puniti sredstvima koja su već e, alocirana. E, ako se vidi iz e, dakle, Europskog fonda za razvoj, to je dakle, novac koji je već namijenjen za razvoj. Isto vrijedi za države članice. Od država članica i od komisije se traži da mobiliziraju sredstva koja već postoje. Dakle, to se preljeva iz šupljeg u prazno, nije riječ o novom novcu, mislim da je to bitno napomenuti. Govorili ste o potrebama, potrebe su uistinu velike i u području eh, eh, eh, snaga redarstvenika E, dakle tu, to su zemlje koje imaju problema s upravljanjem, dakle tu su potrebno, tu je potrebno uložiti sredstva i želim vam mnogo, mnogo sreće što se tiče brzine procesa, mislim da se stvari neće dogoditi preko noći. Moje pitanje je sljedeće, ako želite ići brže od e, klasičnih puteva, e, na što ćete staviti naglasak? Pomoć za proračun je možda najefikasniji način. Međutim, postavlja se pitanje kod tih zemalja koji imaju problema s upravljanjem, koliko tih budućih korisnika već sada prima pomoć proračunu? Ako nije riječ o pomoći proračunu, a želimo brzo djelovati, kako ćemo onda djelovati? Evo, dakle, to su moja pitanja. Ima mnogo pitanja za vas u tom smislu. Mislim da je vrlo dobro imati holistički pristup i strategiju za čitavu regiju. To je neophodno. Međutim, ne vidim kako se može e, brzo u kratkom roku E, poboljšati situacija. Osim toga, moramo isto tako biti svjesni neuspjeha iz prošlosti. E, budući da je riječ o fiducijarnom fondu, također želim pozvati komisiju, možda ste i vi to već učinili, da e, pozove i druge donatore, ne samo Europu da sudjeluju u tom fondu. Naravno, to je problem koji se tiče nas, ali ne samo nas, nego i drugih koji e, su daleko, daleko od toga da preuzmu svoj dio odgovornosti. Hvala vam lijepa. Ja e, čestitam e, povjereniku na osiguravanju sredstava za ove ljude. Međutim, ja vas podsjećam da e, na odlično e, izvješće koje je e, dokazalo da 800 milijardi, ne 2 milijarde, 800 milijardi nelegalno stečenog novca istječe iz Afrike i prema Europskoj uniji i drugim mjestima na godišnjoj osnovi. Dakle, mi sada osiguravamo 2 milijarde, a zapravo 800 milijardi e, vrijednog novca koji bi se mogao koristiti za razvoj i Afrike i Azije izlazi i ne angažira se kao kapital za razvoj tih država. Što ćemo e, po tom pitanju činiti? Osim toga, Sirija i trenutno pristižući izbjeglice e, su okruženi nekim od najbogatijih država na svijetu. Emirati, Saudijska Arabija, Katar i tako dalje. Ogromno bogatstvo je tamo. Jeste li što učinili da od njih e, zar tražite da se pobrinu o svoje subraći? Hvala lijepa. Lola prvo, pa onda Hedi. Hvala vam lijepo. Ja sam htjela pitati dakle pitati povjerenika nešto što se odnosi na e, mađarski parlament e, i mađarsku vladu koju predvodi e, premijer Orban E, dakle, e, oni su se naoružali neubojitim oružjem, kao što su gumeni meci, e, suzavac i tako dalje, za borbu protiv migranata. Meni se to nikako ne dopada. Hoće li Evropska unija nešto poduzeti u svezi istog i, ili će im dozvoliti da rade što oni žele i krše ljudska prava, kao što smo vidjeli da su činili Nažalost, što se tiče e, uzemnih fondova, čini se da je to dobra stvar, ali e, opet s druge strane, ako nemate e, poštivanje ljudskih prava, imate sad situaciju Hrvatske koja u vojne kampove stavlja, stavlja te izbjeglice što sliči koncentracijskim logorima. Mislim da e, zapravo e, parlamenti trebaju nadzirati e, stvari. Vrlo je lako ad hoc zaobilaziti međunarodno dogovorene standarde međunarodne suradnje. A vidjeli smo to u državama članicama, odnosno vlade vrlo rado skreću taj e, novac prema osiguranju, prema sigurnosnim mjerama, ali postoji i pravi rizik da će načela demokratskog e, upravljanja šta I e, biti vrlo visoko na dnevnom redu. E, dakle, smatram da 5% e, od ovih uzemnih fondova je iznos koji je iznimno visok. Kako ćete e, osigurati da to bude komplementarno europskoj susjedskoj politici te drugim politikama koje su već uspostavljene. Dakle, hoće li taj novac biti dio uzemnog fonda ili na koji ćemo način polučiti rezultate. Hvala. Gospodine povjereniče, ovo mi se čini hvale vrijednom inicijativom, iako još nije potpuno jasno kako će to funkcionirati. I zato imam nekoliko pitanja, odnosno zanima me je li predviđen neki sustav praćenja ovog fonda u fazi provedbe i upravljanja kako bi se osigurala transparentnost e, i kako bi se uvjerili da taj novac odlazi onima kojima je on najpotrebniji. Dakle, e, mehanizam nadzora u dodjeli sredstava za različite projekte, zato jer nejasno mi je sljedeće, odnosno ne razumijem koji će dio tih sredstava biti namijenjen vladama ovih 23 zemlja koje su spomenula, a koliko će otići međunarodnim organizacijama za e, suradnju ili organizacijama civilnog društva. Čini mi se da nije potrebno usredotočavati se samo na nadzor granica ili na izgradnju kapaciteta ili na nadzor migracija. Zanima me hoće li imati parlament način nadziranja raspoređivanje ovih e, sredstava kako e, se ona ne bi zauporabljavala i kako se ne bi omogućavala e, kršenja ljudskih prava u zemljama porijekla i u zemljama provoza tih migranata. Gospođo predsjedateljice, moje je pitanje povezano e, s drugim pitanjem gospodina Deve. E, od 2009. godine e, imamo suradnju s Amerikancima i transatlantsko partnerstvo za održivi razvoj, dakle suradnju u pogledu razvoja. Pitam povjerenika kakva je naša suradnja s Amerikancima koja se odnosi na rješavanje uzroka e, migracije u Africi na Bliskom istoku. Oni bi trebali biti pripravni podržati naše aktivnosti u tom dijelu svijeta, te osim toga izbjegličke kampove u kojima bismo trebali e, poboljšati kvalitetu života da bismo e, sprečavali migracije, a moramo se podsjetiti da je problem migracije uglavnom e, prouzročen e, pretjeranim korištenjem vojne sile od strane Amerikanaca, e, a oni bi nam trebali pomagati u rješavanju problema migracija. I opet e, želim čestitati povjereniku Mimici e, na ovom izvješću e, koje se dotaknulo glavnih uzroka. Prvo moramo reći da ćemo imati ogroman problem s izbjeglicama u budućnosti i da područje jezera Čad zapravo je je ne samo eh, jedno izvorište eh, i Boko Harama nego i je i situacija o kojoj čujemo, čujemo zapravo samo anegdote iz tog područja, ali moramo znati da će područje jezera Čad biti veliki problem u budućnosti. Osim toga, jedna bitna stvar nedostaje, a to je e, glavni e, izvor e, trgovanja ljudima i koridori koji kreću iz Čada. To se ne spominje. Mislim da je to znatno važnije nego ruta Busoru ili druge rute prema Libiji Razumit ćete da nitko tu da ne prolazi jer je to e, krajnje opasno. Nije to glavna ruta, e, to je ruta koja ide e, jugom Libije, a to je koridor za terorizam, za naoružanje, oružje, drogu i nešto što jako dobro znam i sam jer EU e, e misija u Maliju je e, skandalozno propala nakon preko godine dana integrirani bataljuni su potpuno neuspješni i to su trupe koje nestaju, dakle trećina, četvrtina njih jednostavno se rasprši. Nerado to govorim. Ako imate razumnu imigracijsku politiku, a s tim ću i zaključiti, vrlo je teško e, to rješavati, ali za Europu moram reći da je ovo skandalozna situacija. Povjereniče, e, polako nam istječe vrijeme, moramo vrlo e, pozorno razmotriti ove e, točke. Molim vas, evo sad bih povjereniku dala riječ. Hvala vam lijepa na komentarima, na intervencijama koje smo čuli o ovom fondu i činjenica je da smo tek u ranoj, ranoj ili početnoj fazi organizacije i početka rada e, fonda. Zato sam smatrao da bi bilo dobro informirati o tome i raspraviti s ovim odborom jer i u ovoj ranoj fazi pa ili baš zato što je to tek početak razgovarati o glavnim karakteristikama e, tog uzajamnog fonda i glavnim razlozima za njegovo utemeljenje. Osim toga i o e, glavnim problemima i pitanjima, izazovima s kojima ćemo se nositi u procesu uspostave tog fonda. Upravni odbor će odmah nakon osnivanja fonda e, u e, Valeti ćemo to naime učiniti, odlučiti o strateškom dokumentu, a koji će Morate uzeti u obzir i vaše stajališta i e, pitanja i e, to vrijedi i za mnoge aspekte a e, u rasponu od prevencije korupcije u djelovanju uzemnog fonda pa i praćenju i nadziranju rada fonda zapravo sve e, sve i financijski propisi e, moraju se poštivati i činjenica je da ne možemo to zanemariti u funkcioniranju fonda. Što se tiče 5% e, praga za troškove provedbe projekta, to nije e, neki propis koji bi se odnosio na ovaj e, fond, već na sve fondove, a to je situacija i u postupcima e, delegirane implementacije kada agencije država članica provode EU projekte, one imaju iste transakcijske troškove od 5%, pa je to jednako tako i za ovaj uzajamni fond, ali činjenica je da e, evo takva je situacija sada. I ja imam i svoja pitanja i zabrinutosti koje se odnose na ovaj uzemni fond i što možemo napraviti sa 2 milijarde eura, ali to je iznos koji sad imamo, ono što smo sad uspjeli prikupiti, te e, ne možemo e, tiskati novi e, novac ne može nemamo nove proračunske linije. E, to je ono što, to je najviše što sad možemo angažirati od sredstava Europske unije za e, vanjsko djelovanje, odnosno intervencije. E, I sigurno ćemo ostati u kontaktu, sigurno ćemo se o tome i dalje dogovarati ne samo s državama članicama da bi e, one doprinjele e, pristupanju e, fondu, nego ćemo kontaktirati i s drugim potencijalnim sudionicima, odnosno doprinositeljima ovom fondu, bila to Sjedinjene države, Japan ili druge države. Sad naravno ne mogu predvidjeti kakav će biti rezultat e, ovih međunarodnih e, aktivnosti i napora, međutim to je ono što se sad planira. Angažiranje drugih e, sredstava i iz drugih izvora ili prevencija dakle e, drugih e, odjecanja novca e, je važna u prevenciji takvih kriza. 800 milijardi eura, kažete, otječe iz AF i to ilegalnim tokovima novca, a Afrička unija kaže da je to 50 do 60 milijuna. Međutim, milijardi, no međutim, moramo e, se uključiti e, u ove e, ova nastojanja da se odupremo krize, krizama i pritiscima migracija i angažirati naša domaća sredstva. Budući da je ovo još rana faza, Uzeli smo k znanju sve vaše zabrinutosti, prijedloge i stajališta i napravit ćemo i strateški dokument za uzajamni fond e, za intervencije koje će biti iz njega i to e, uzevši u obzir sve što ste vi rekli a primijenit će se na sve operacije tog fonda do kraja godine. Davore. Samo malo pojašnjenje. Lolin eh, komentar eh, o vojnim logorima u Hrvatskoj me zaintrigirao. Ja sam eh, jako kritičan prema socijalističkoj vladi u Hrvatskoj, međutim ovaj puta ne. Vojska je zajedno s Crvenim križem izgradila izbjeglički kamp. To je ono što se radi recimo u slučajevima izvanrednih stanja poput poplava ili nešto slično. To je pojašnjenje Loli da bi on ona točno znala što se događa e, recimo u Hrvatskoj vrlo je važno i državama članicama boriti se i nositi se s ovom situacijom. A sad prelazimo odmah na desetu stavku e, e, na dnevnom redu. Sutra ćemo mi morati glasati na obnovljenom planu djelovanja Europske unije za rodnu jednakost, rodnu ravnopravnost. 60 e, su dva amandmana predložena e, u ovom tekstu te Većina je njih e, meni prihvatljiva, vidjet ćete listu za glasovanje kasnije ja sam stavila ne e, uz neke koji su naprosto e, citati e, ja smatram da to ne doprinosi ne doprinosi samom tekstu ako imate puno takvih napomena ili citata to nije doprinos samom samom tekstu samom sadržaju jer je to ponavljanje onoga što je već navedeno u e, člancima. Ako kolege žele da se stvari ponavljaju, dobro, to je u redu, međutim mislim da je za jedan dio toga to neće biti potrebno. Imamo nekoliko kompromisa, zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni koji su se suglasili s tim. Moramo znati o čemu se zapravo radi. E, radi se o tome hoće li e, ovaj akcijski plan e, biti iskomuniciran od strane komisije u punom obliku i moramo biti sigurni da se politika iskomunicira da se komunicira na odgovarajući način. I zato nam je važno da sve e, grupe e, ovo, e, ovome glasaju. Dakle, o, najveći problem je, ako se sjećate rasprave prije ljeta, u tome da delegacije ne uzimaju ozbiljno svoje preuzete obveze i da Imamo puno postupovnih pitanja, te se nadam da ćemo sutra zapravo započeti s radom na akcijskom planu za rodnu ravnopravnost. Ova odluka, odnosno ova Rezolucija treba biti instrumentalna u promicanju provedbe velikog e, tematskog pitanja i obveza e, koje Evropska unija ima, e, a odnose se na rodnu ravnopravnost. Ne znam imali sad smisla odbaciti sve ovom, sve ove napomene koje su skupine predložile. Mislim da možda i ne, ali dvije su stvari koje želim napomenuti, a to je da postoji velika potražnja i u civilnom društvu, ali od strane nekih država e, članica, da se ovo ne bi trebalo raditi samo onako usputno, već da bi se trebalo i vijeću i parlamentu sve dobro iskomunicirati. E, smatramo, e, a i traži se od nas e, da odradimo neke stvari. Pitanje je bilo zašto se to ne čini, bilo je objašnjenja pretjeranog administrativnog opterećenja, međutim treba stvarno vidjeti jes, ispunjavamo li preuzete obveze. Sve grupe žele kompromis, kompromis o ovom e, e, osjetljivom pitanju seksualnih i reproduktivnih prava. E, nažalost moram reći da već imamo formulaciju parlamenta iz različitih rezolucija i plenarnog zasjedanja te smatram da ne bi trebalo se e, dalje previše truditi na iznalaženju kompromisa. E, ja sam pre nekoliko sati dobila mi ćemo zapravo podijeljeno glasovanje, e, pojedinačno glasovanje tražiti s ovim tekstom. platform for action because it does weaken the content of the message and we know that there needs to be a strong Dakle, mislim da treba odaslati vrlo snažnu e, poruku e, od strane parlamenta. E, ovo se temelji na vrlo, vrlo, vrlo pažljivo analizi teksta. Imamo dva kompromisa, kompromisa o kojima su se već dvije grupe suglasile već dva puta, pa možemo razgovarati o tome i molim e, isto da e, um, da osoblje i djelatnici e, na tome porade. Imali smo poruku koja je išla prošli tjedan i jutro su zeleni rekli da su suglasni o tome. Imali još kakvih pitanja? o politici i e, akcijskom planu za rodnu ravnopravnost. Vidjeli ste kakav imamo danas sastanak. E, sad smo na 11. E, na 11 točki e, priprema za humanitarni summit. Znamo da ćemo imati veliku konferenciju u Istanbulu e, i e, za, u pripremama za taj summit komisija je objavila dokument za pripremu za summit i iznimno mi je drago što možemo pozdraviti gospođu Slovika koja će koji se ispričavamo e, što kasnimo e, s ovim izvješćem. Međutim, e, ovo je Florika, Florika Hoja. Evo, hvala vam lijepa što ste nam se pridružili i čućemo od vas što komisija predlaže. Zašto je ova konferencija ovako važna i što će ona promijeniti u odnosu na ono kako e, sad stojimo i gdje smo sada? Mene to kolege najčešće pitaju. Hvala, Lida. I ja bih željela kraće govoriti budući e, da je već dosta kasno pa bih htjela govoriti o najbitnijem. Ovo je brošura koju imate u svojim e, odjeljcima e, i možete ju uzeti i tu su svi naši prijedlozi kao što su oni i na webu. Prema tome, Imamo i određene slajdove koji će, vjerujem, pomoći da sve to vizualizirate. Prilično je jasno zbog čega mora doći do e, promjene. Sustav se ne može nositi s novim realitetom i ako pogledate ovu situaciju s migrantima pa prethodne s ebolom i drugim katastrofama prirodnima i e, prouzrokovane ljudskim djelovanjem e, vidjet ćete zašto je tako. Jako e, sam zadovoljna što ste tako zainteresirani, budući da moramo zauzeti čvrsto stajalište mi kao Europska unija, budući da smo jedni od najvećih donatora, te e, se trudimo da jedni druge nazivamo referentnim ili glavnim donatorima i Moramo, e, mora nas se čuti kao jedan od najvećih donatora, imamo i odgovornost da e, osiguramo određene stvari. Vidjet ćete i na ovom slajdu zapravo da e, sve dobiva na težini. Sad imamo preko 60 milijuna e, raseljenih osoba e, u teškoj situaciji pogledate e, na televiziji vidite zapravo o čemu se radi, a manje sredstava dobivamo za više kriznih točaka. Očito je da ima i grešaka u sustavu koje onemogućuje da se s tim nosimo na odgovarajući način i neki od vas su bili ovdje kad smo razgovarali o Sendaju, a imamo i novi iz, novo izvješće glavnog tajnika o mirovnim operacijama i kad stavite to sve u isti kontekst u, i e, promjene klime i tako dalje, vidjet ćete da sustav mora e, e, funkcionirati na drugi način i da drugčije moramo raditi i tu leži naša odgovornost. Drago mi je što ćete i vi imati i svoje izvješće, te se nadam da će to doprinijeti da se naš glas još bolje čuje na međunarodnoj sceni stvari pojednostavljujemo i kažemo da ukupno gledamo, no se radi o stvaranju novih partnerstva. Nismo više sami, ne radi se samo o UN-u i nama kao donatorima, već o različitim čimbenicima na terenu koji svi imaju bitnu ulogu koju trebaju odigrati u, na humanitarnoj razini. I ne radi se tu o razvoju ili uzrocima. Mi smo kao humanitarci zapravo ti koji, se, koji rješavaju posljedice, ali i to više ne možemo raditi na isti dosad poznati način. Trebaju nam pristupi kakvih nemamo, trebamo određene političke odluke, trebamo e, i e, raditi na e, ublažavanju posljedica i rješavanju posljedica i to e, i to treba činiti kroz partnerstvo, kao što je rekao povjerenik. I to znači da trebamo e, načela humanitarnog djelovanja usuglasiti te e, inzistirati na učinkovitosti. Zvuči jednostavno, ali tu ima dosta problema. I tri su prioriteta E, pod ovim prvim e, krovnim prioritetom koji ću se e, nakratko dotaknuti samo ću govoriti o osnovnim aspektima. Zašto je potrebno uopće ponovno potvrditi da imamo akciju E, po našim načelima zašto integritet, dostojanstvo i solidarnost trebamo uopće ponovno naglašavati. Jednostavno zato što se to zanemaruje i to svakodnevno. svakodnevno u našem djelovanju, u načinu na koji ili e, izbjeglice ili osjetljive e, skupine na načinu na u načinu na koji se s njima postupa. E, ima tu i drugih čimbenika na terenu koji moraju razumjeti da postoji e, određeni set zajedničkih vrijednosti e, i da će se pružanje humanitarne pomoći mijenjati ako pogledate ovaj drugi slajd, vidjet ćete zašto je važno slijediti određena načela u pristupu. Možda ćete reći da, to je uvijek isto, međutim načela eh, osiguravaju eh, pristup, a pristupa ima sve manje na terenu i samo takav pristup kroz načela ili djelovanje kroz načela će nam sačuvati e, pristup jer e, moramo zadržati kredibilitet i ljudi će nam u protivnom reći zašto uopće dolazite vi ste isti ili gori od drugih Naša operativna logika mora biti jasna e, i imamo vrlo čvrst dijalog i moramo doista razgovarati sa svim stranama, svim stranama e, u sukobu, a, vlade domaćini trebaju osigurati potrebni e, pravni, odnosno zakonski, politički okvir e, da bismo imali pristup. E, međutim, moramo biti sigurni da mi kao donatori se ravnamo načelima koja će nam omogućiti pristup, a to znači da morate imati osoblje, da morate imati ljude koji su kvalificirani, a ne da se samo trsa se e, činiti dobro, oni moraju biti na visini određenih standarda zaštite i sigurnosti e, i znati kako treba djelovati. I to me dovodi do gotovo posljednjeg elementa e, ovog okvira i u kojem govorimo o vrijednostima ravnanja načelim, po načelima mislim da je svima sad ponovno jasan taj trend da je sve veći broj humanitarnih djelatnika u opasnosti da, su, da ih se otima, da ih se ubija, ne samo one koji su pod zaštitom kao humanit, dakle, ne samo one koji su pod zaštitom humanitarnih organizacija, već i same humanitarce, humanitarne djelatnike, e, koji u sad donacijama odlaze u područje sukoba i Znamo sad e, o regionaliziranim zamrznutim e, sukobima e, i moramo znati i naći načine kako što je moguće uspješnije pružati humanitarnu pomoć te moramo vidjeti na koji način su određene stvari povezane te zaštitu sustavnije e, uključiti u svaki naš odgovor na humanitarnu krizu, uključujući sve e, dionike. To je ključna poruka i ako želite političke e, poruke ili vizije i dođete do drugog dijela naših e, prijedloga. Vidjet ćete da je to puno operativnije, nešto što puno e, pozornije razmatra sustav pružanja pomoći, učinkovitost sustava kojeg smo svi dio i načina kako bi on mogao biti što je moguće djelotvorniji. Osim toga imamo i vrlo ozbiljan problem potrebe rastu, a novca je manje, trebamo koordinirane apele, zajedničke procjene, e, zatim e, načine na koji ćemo e, pratiti kretanje financijske pomoći. Znamo li uopće stiže li novac, stiže li sredstva, kome pristižu i gdje dolazi do rupa u e, e, isporuci pomoći. Imamo agencije koje se međusobno e, natječu, pa i nevladine organizacije koje se natječu za sredstva, ali nemamo niti odgovornost, niti transparentnost koja bi povratno bila očita i moramo dobiti više e, sredstva ali e, koji puta e, ne, iako nemamo više sredstva moramo imati veću učinkovitost i pratiti kako se taj novac kreće. Čak i od onih koji ne idu kroz un sustav, Pitamo se i što je s tijekovima novca od dijaspore koji su također vrlo važni za razvoj. Sve se to mora zahvatiti i e, ne nužno sve unutar e, un što je jedno šire pitanje. Mi možemo to zvati nekom e, platformom, nekom IT platformom koja bi trebala poslužiti za koordinaciju pomoći u različitim e, kriznim situacijama. Povezano sa svim ovim je još jedan e, prioritet koji e, se odnosi na sve veću učinkovitost partnerstva regionalnih i lokalnih partnera, subsidijarnost i solidarnost su tu vrlo važne, to mi imamo i ovdje u Europi, radi se o lokalnoj, nacionalnoj, odnosno regionalnoj akciji, djelovanju onih koji su prvi u odgovoru na neku krizu. E, međutim, sve je to lako e, reći, međutim morate osigurati da lokalni kapaciteti doista budu izgrađeni, a često imate situaciju da jednostavno E, mi priznajemo da lokalna izgradnja kapaciteta funkcionira, oni možda rade na projektima, ali nisu toliko dobri u provedbi e, sami. E, mi moramo vidjeti kako se stvari mogu financirati i kakve su naše sposobnosti jer u konačnici što više uložite upravljanju takvim, upravljanje takvim situacijama, e, što više uložite e, u lokalne organizacije, to će manje e, morati dolaziti pomoći izvana. Sve ovo pretpostavlja dobru analizu rizika, jer morate točno znati u što ćete ulagati i kakve odgovore trebate, odnosno kakve aktivnosti trebate kao reakciju na krizne situacije i potreban vam je dokument koji e, se može i e, pripremiti kao e, mehanizam za jači odgovor i trebate indikatore kvalitete, trebate e, i e, određena mjerila učinkovitosti. Još nešto o čemu smo već govorili je e, dostatno financiranje humanitarnog djelovanja, što naravno moramo pružiti. Međutim, ako razmotrite različite modalitete pružanja pomoći, kao što su cash pay solucije mogli biste vidjeti i koji su različiti načini isporuke, odnosno pružanja pomoći. Naravno, e, odgovornost je tu e, posebno važna. Što se tiče e, izbjegličkih kriza, ljudi koji dolaze iz država gdje e, ima e, gdje zapravo je bilo moguće ostvariti e, jednu dobru srednju zaradu ti ljudi neće trebati pakete s hranom već rješenja koja se temelje na novcu a imamo i potpredsjednicu Georgijevu koja je na e, čelu e, ove e, kampanje za rješavanje ovih problema. Osim toga, ovaj odbor nam treba dati i odgovor na to kako rješenja koja ponudimo mogu doprinijeti razvoju. Ne želimo da želimo da E, oni koji pružaju humanitarnu pomoć e, budu sigurni, želimo da mogu izaći i povući se kad je to moguće na brz način, imamo vrlo često e, i neke situacije koje jako dugo traju i onda se razvoj prekasno uključuje međutim imamo e, imamo i dobrih e, situacija zajedničkih procjena zajedničkog e, programiranja i tako dalje međutim u određenim situacijama imat ćemo zamrzavanje i Mm, teško je čekati dok se nešto ne može nazvati zaštićenom situaciju, recimo e, pogotovo kod zaštite žena, e, a e, moramo i sami razmotriti kakva je to pomoć, ne samo humanitarna, nego i pomoć za razvoj koju je moguće pružiti. I ako pogledate Jemen kao primjer, vidjet ćete da je neophodno da se prilagodimo, ali ako svake godine e, upadamo u istu situaciju, e, činjenicom da smo, e, je pomoć više godišnja moramo se prilagoditi i na drugi način organizirati. Resilience nam je e, pružio e, dobre e, rezultate i dobro iskustvo. Ja sam doista sažeto, a ispričavam se i prevoditeljima što sam govorila prebrzo, iznijela što sam htjela reći, bit će vremena za pitanje i odgovore i tada ću govoriti sporije. Ovom odboru sam zapravo htjela reći gdje smo, kako stojimo u smislu učinkovitosti, ali i jačanju humanitarnih e, načela i načela ljudskih prava u pružanju humanitarne pomoći, što se može artikulirati kroz konkretne, konkretne primjere, ali e, postignuća ćemo mm, dobiti tek kroz zajedničko djelovanje e, zajedničkim snagama i eto toliko hvala lijepo. Hvala vama, nadam se da niste prebrzo govorili za prevoditelje, čak i neki zastupnici govore mnogo brže koliko, koliko ja imam iskustva. Sada ću odmah dati riječ našem e, stalnom izvjestitelju za humanitarna pitanja, Enriqueu Hvala vam lijepa. Počet ću tako što ću reći da ne brinete o prijevodu e, nismo mi eurozastupnici uvijek odlični ali naši prevoditelji jesu pa prema tome dobili smo prijevod e, i to vrlo precizan na našim jezicima. E, I e, ono što želim naglasiti je moje zadovoljstvo komunikacijom e, s komisijom i načinom na koji je ovo razračeno. Mislim da je ova, ova objava i ovo izvješće dobro sročeno, a onda u listopadu 12. ili 13. ću ja predstaviti svoje izvješće, a to će biti jedna sveobuhvatnija evaluacija. E, ja želim reći da je ovo vrlo pozitivno što ste vi rekli e, iz tri razloga. Prvo zbog e, samog postupka i načina na koji je to komisija razradila, a koji se temelji na dijalogu koji je proveden u različitim sektorima i humanitarnog djelovanja, suradnji sa civilnim društvom i u suradnji s izvjestiteljem Europskog parlamenta i međunarodnim institucijama e, u rasponu od e, Ujedinjenih naroda do drugih. I kao što, sam, što je Florika rekla, važno je da ujedinimo snage, da djelujemo zajedno, svjesni da ne može biti učinkovitog humanitarnog odgovora E, ako to nije globalno i koordinirano e, kroz e, i u suradnji s različitim čimbenicima. Naravno tu je i politička volja i tako dalje. Tu je kao što smo rekli više čimbenika. Sam sadržaj mi se čini posebno pozitivan, prvenstveno zato što bismo mogli reći da je to politički sadržaj, a koji E, zapravo odgovara na situacije velikog rizika e, na vrlo rizične geopolitičke scenarije te e, nam omogućuje da prilagodimo svoj odgovor humanitarnim krizama Imajući na umu da u sadašnjem svijetu se te krize umnožavaju i to iz e, jasnih razloga političkih sukoba, ratova i tako dalje koje pokreću e, mase e, izbjeglica i onda mi trebamo imati fokus na zaštiti, na zaštiti ljudi kao e, i od e, prirodnih katastrofa, ali i od posljedica političkih sukoba. U tom smislu ova pitanja o kojima ste govorili u izvješću i druga na koja ste se ostvrnuli važni su e, kao načela humanitarnog djelovanja to je zapravo nešto što nas upućuje na potrebu za e, neprestanim humanitarnim naporima i ukazuje da bi trebalo djelovati na terenu. Dakle, ne može se e, reći samo e, da se tu provode neki principi poput neovisnosti i tako dalje, ali moramo reći kad je tako da doista ne uspijemo stići do svih potrebitih i da e, se radi ne samo o načelima već i o e, učinkovitosti. Učinkovitosti da bi e, mogli odgovoriti na humanitarne krize i potrebe. Radi se o globalnoj situaciji da pogotovo sada kad se približavamo ovom humanitarnom samitu to je globalni e, na odgovornost a na terenu e, humanitarni čimbenici i e, vlade regionalne vlade i lokalne vlade moraju djelovati a iz toga se izvode dvije linije djelovanja od kojih je prva koordinacija između različitih e, čimbenika i dionika, bili oni institucionalni, dakle organizacije koje djeluju na terenu, neophodna je koordinacija da bi bili učinkoviti i zatim politička koordinacija, koordinacija politike e, humanitarne, razvojne i politike ljudskih prava. U tom smislu se parlament već više puta očitovao o boljoj e, o potrebi za boljom poveznicom između politike razvoja i e, humanitarne politike jedna od e, točaka koje ću naglasiti u svom izvješću je strategija e, ulaženja i izlaženja iz sukoba te humanitarni aspekti i pružanje humanitarne pomoći. Osim navedenoga, tu su i obveze koje su preuzele različite države, vlade, humanitarne organizacije e, i njihove obveze treba pratiti, ono što oni moraju raditi, treba procjenjivati, treba pratiti e, i e, objavljivati njihove rezultate. Naravno da treba pratiti i financijske tokove, da treba čuti i što kažu određene organizacije koje se recimo bave e, hranom i tako dalje e, trebamo dakle biti sigurni da preuzete obveze možemo ispuniti te ću u svom izvješću e, predložiti stvaranje globalnog fonda i to tako koji će biti transparentan da bismo znali točno e, kako se troši i koliko je namjenska potrošnja novca koji je prikupljen. Osim toga, u e, izvješću e, smo povjerenika Mimice čuli o uzajamnom fondu za Afriku i to su obveze koje vlade e, preuzmu i e, dakle suglase se e, o svemu što je potrebno učiniti, ali pitanje je u kojoj mjeri onda izvrše svoje obveze. Parlament će sasvim sigurno dobiti od mene tu, to izvješće, a onda ćemo pričekati e, summit, e, humanitarni summit i države članice će, e, vjerujem, prihvatiti određene obveze i zauzet ćemo čvrsti stav, čvrsto stajalište Evropske unije i Europskog parlamenta o humanitarnoj krizi u Europskoj uniji. Vjerujem da će i članovi Europskog parlamenta razumjeti da u Istanbulu trebamo progovoriti čvrstim glasom jedinstveno i način, na način koji će se čuti jer smo suočeni s humanitarnom krizom i mi smo doista e, prvi i najvažniji čimbenik e, razvoja na međunarodnoj sceni. Hvala Enrike, e, to je uistinu vrlo aktualno i u našim medijima. Da znam da si ti posvjedočio problemima u Hrvatskoj ovaj vikend. Hvala, zahvaćujem Lindi i da, mora, molim vas samo da ubrzate. Da, ja sam zapravo htio reći ono što je već Enrique spomenuo. Nisam ni sumnjao da će on to reći. Mislim da je to uistinu središnji izazov s kojim se nosimo. A to je pitanje vjerodostojnosti, što je čak važnije i od pitanja financiranja. To je naš ispit. Ispit toga u kojoj mjeri ćemo se držati vrijednosti koje zagovaramo Dakle, samo sam to htio naglasiti sa svoje strane. Imam jedno brzo kratko pitanje. E, shvaćam da u Istanbulu neće biti samo vlade, nego i udruge. Hoće li biti i mjesto za neke vjerske organizacije? Oni obično razgovaraju sa ljudima iz Njemačke protestantske e, crkve, karitasa i tako dalje. Imaju, dobro su umreženi na terenu, a često se žale da su nekako na marginama, da su isključeni iz procesa. Mislim da se to ne možemo priuštiti u ovom trenutku krize. Dakle, što mislite kakva će biti uloga takvih organizacija u buduće, posebno u odnosima sa Europskom unijom? Hvala. E, Beatrice Besera. Naglasit ću samo jednu stvar, a to je da imamo komisiju za ljudska prava. Ono što je rekao gospodin Guerrero čini mi se e, sjajnim. Važno je paziti na e, i prava žena i na ljudska prava i poštivanje tih prava i djelovati e, integrirano i učinkovito. Smatram da ima stvari koje nas objedinjuju, ideja koje nas ujedinjuju i gospodin Stilianides, povjerenik, e, mislim da je e, govorio vrlo ispravno o e, zaštiti koja uključuje i žene i djecu žrtve silovanja u sukobima i tu je pitanje e, pobačaja, e, humanitarnog pobačaja i e, zakoni su različiti u različitim državama i mislim da je potrebno pružiti zaštitu i o tome govoriti na ovom samitu e, te govoriti također o stvarima o kojima je Enrique govorio, a koje su ključne za trenutnu situaciju je da moramo biti operativni i djelovati zajedno i integrirano, koordinirano. Äh, Hvala lijepo Zahvaljujem također komisiji na pregledu situacije. Slažem se s vama da ovaj sustav ne bi trebao biti sam sebi svrha, no trebaju nam vrlo konkretne ideje o tome na koji način se može strukturirano pružati humanitarna pomoć onima kojima treba. Mnogo toga je rečeno o zaštiti i o financiranju, pa ću to ostaviti po strani s obzirom na ograničeno vrijeme. Imam jedno vrlo konkretno pitanje koje se tiče humanitarne djelotvornosti humanitarnih, e, humanitarne pomoći i programiranja gotovine. To niste spomenuli a znam da postoje neke inicijative u tom području i da se ti programi zamjenjuju e, gotovinom. Možete li nam nešto reći o tome li se taj novac koristi za hranu i pomaže li to gospodarstvu u tim područjima? Kupuje li se hrana e, lokalno ili barem iz susjednih područja? i imate li možda neke podatke o tome? Hvala. Izvolite, možete odgovoriti na pitanje. Hvala. Kao prvo zahvaljujem na interesu i na pitanjima. E, dakle, odgovorit ću pitanje po pitanje. Zahvaljujem Enrikeu što je pokazao da, da se slažemo u većini pitanja i da se radujemo daljem usklađivanju s nalazima izvješća kako bismo uistinu nastupili odlučno i utjecali na stajališta država članica i u konačnici da možemo nastupiti kao Europska unija. Mnogi od vas su već istaknuli da e, moramo isto tako djelovati kod kuće i to je posebno za nas, za neke od nas dilema, budući da ne uspjevamo postići rezultate na vlastitom terenu, no mislim da ćete sutra imati raspravu s novom ravnateljicom glavne uprave Monique Parja na temu migracija i o našoj ulozi, dakle nas humanitaraca u Europskoj uniji. Nadam se da će i ona uspjeti e, vam nešto više reći o tome koji je naš stav i što možemo činiti, a što ne. Pitanje je vjerodostojnosti. To znači da e, kada dođemo do pitanja tko će biti uključen u summit, do sada smo zahtijevali da sudjelovanje bude inkluzivno, tako da ne bude pristup međuvladine suradnje, dakle da se ne primjenjuje e, uobičajeni UN-ov postupak i uvjerena sam da nakon Istambula neke aktivnosti moraju ići redovnim stilom pregovora UN-a, ali za druge to nije slučaj jer u protivnom nećemo moći ostvariti partnerstvo sa svima kao što želimo. Dakle, e, neke organizacije Neke udruge imaju posebno važnu ulogu, tu je i dijaspora. Postoji niz konferencija trenutno koje rade na izvješću gdje se e, upravo radi na razjašnjavanju stajališta o ovoj temi. Mi smo to od početka podržavali i mi smatramo da proces mora biti što širi i što inkluzivniji. E, dakle, za sada je to predviđeno, no moramo vidjeti kako će onda e, glavni tajnik tome pristupiti u logističkom smislu, ali naša ideja jest bila da nastupimo otvoreno i u regionalnim pregovorima u Europi želimo uključiti e, civilno društvo u svim njegovim dimenzijama i nastavit ćemo to snažno zagovarati. Što se tiče zagovaranja i lobiranja, dakle, sigurno vam je poznata, poznato da žene imaju vrlo važnu ulogu kao pokretači promjena, posebno u izgradnji otpornosti. Dakle, mi smo to odvijek zagovarali. Tako da će tu biti neki vrlo jasni paragrafi u našem priopćenju koje naglašavaju različitu e, potrebu za zaštitom, dakle nasilje, rodno e, nasilje je jedna od tema koju smo detaljno analizirali i razradili politike i mjere, no ne samo iz perspektive ranjivosti, nego isto tako i u pozitivnom smislu razmatramo i gledamo na žene kao na, čimbenike koji pokreću promjene. Neki drugi partneri, e, SAD i Velika Britanija također rade na tome i to pokreću. I na našoj regionalnoj konferenciji bilo nam, to nam se činilo toliko očiglednim da nismo čak niti istaknuli da je to bitno. E, dakle, ja sam e, objasnila u priopćenju koje su glavne teme, posebno kada je riječ o parlamentu izgradnji sposobnosti lokalnih aktera. Dakle, tu opet dolazimo do uloge i do položaja žena, dakle žene kao akteri koji potiču razvoj. Zatim, e, kada govorimo o kvaliteti, isto tako se spominje mehanizam odgovornosti e, u tom rodnom smislu. No, dakle, učinkovitost je sastavni dio naše politike. E, tako da ne znači ako ja to nisam stavila u naslov da to nije uvršteno i mogu vam to i pokazati s obzirom da i naš e, povjerenik i visoka predstavnica to podržavaju u velikoj mjeri. Još jedan važan e, dio koji sam spomenula kada govorimo o prednostima u smislu veće učinkovitosti. E, dakle, postoji konvencija za pomoć u hrani. Mi smo bili u Europskoj uniji među pokretačima tog procesa, dakle proces koji ide prema pomoći u hrani, znači pomoć u gotovini, što znači da se hrana zapravo kupuje lokalno, ako je moguće, i da se e, ljudima daju kuponi, ako je to moguće, e, i primjenjujemo druga rješenja koja se temelje na gotovini. E, tu metodu primjenjujemo u izbjegličkim kampovima, posebno u Jordanu i mislim da smo ne samo zagovarali, nego isto tako pomagali e, VFP-u. Mi smo im omogućili da idu prema rješenjima koja se temelje na gotovini, a isto tako i od ostalih provedbenih partnera tražimo nešto slično, a to je da se pomoć objedini pod isti krov i to nam se pokazalo vrlo korisnim. Ne kažem da je to uvijek lako za provedbene partnere, budući da se uistinu mora pratiti koje su stvarne potrebe korisnika, jesu li to pribor za higijenu, hrana, obrazovanje ili nešto drugo. To znači da oni moraju biti na terenu i tu opet dolazim do zajedničke analize, e, dakle do analize potreba koja se uistinu temelji na činjenicama i to je još evidentnije kroz ova, kad se primjenjuju ova rješenja e, koja se temelje na gotovini. Mi smo isto tako preuzeli i neke obveze u konvenciji o pomoći u hrani koja se revidira svake godine, ne samo da imamo panel na visokoj razini koji se bavi pitanjem gotovine, nego isto tako imamo i zaključke vijeća koji, kojima se također daje potpora ovom pristupu. Da, dakle, to je sastavni dio procesa. Hvala, da, mi smo to vidjeli i u izbjegličkim kampovima u u Turskoj ljudima je bilo draže da dobiju kupone da sami kupe hranu, da je prirede i to je uistinu promijenilo način njihovog života, da, da im je omogućeno da se osjećaju normalnije. Dakle, e, prevoditelji su nam poklonili još deset minuta, tako da evo sad je već prošlo vrijeme. Zahvaljujem Enrikeu, zahvaljujem svim govornicima i Vidimo se sutra u 9 ujutro i zahvaljujem konferencijskim prevoditeljima kao i obično. Hvala.